Hello everyone. Good afternoon. Regarding Dobar dan svima. Što se tiče dnevnog reda ovog sastanka, zbog očekivanog trajanja glasovanja sutra, razmjena gledišta sa mladima koja se trebala početi odvijati u 11.30, početi će u 11. Ako nema prigovora, možemo usvojiti nacrt dnevnog reda s ovom izmjenom. Primila sam zahtjev od gospođe Godin da popodnevnu raspravu o prigovoru u pogledu acetamiprida, dakle točku broj 10, da ju održimo kao točku broj 8 jer neki od relevantnih osoba neće biti prisutni kasnije. Nažalost, to nije moguće jer e, imamo vrlo gust dnevni red, a i imamo goste izvana koje smo pozvali e, na sastanak, e, poglavito raspravu o izvješću IPCC-a. mislim da nije problem što e, svi su izvjestitelji neće biti prisutni, a ako pomaknemo tu točku dnevnog reda, komisija neće biti prisutna. Dakle, evo, nismo usvojili tu izmjenu, točka, ta točka ostaje tamo gdje jest. Ako nema prigovora, nema, dobro, hvala. Europski parlament će sutra zajedno s Europskom komisijom održati konferenciju na visokoj razini e, pod nazivom e, Europska istraživanja i inovacije u svakodnevnom e, životu. Dakle, radi se o razmjeni priča o uspjehu. Konferencija će se održati u hemiciklu u Briselu Govorit će se o napretku u medicini, energetici, inženjerstvu. Govorit će se o projektima koji su odigrali ključnu ulogu u unapređivanju svakodnevnog života za naše građane. Ova konferencija biti će mogućnost da se prikažu neki uspješni projekti, ali i da se razmijene ideje i iskustva o istraživanju inovacijama sa dionicima, građanima i predstavnicima institucija, država članica, sveučilišta i centara za istraživanje. Povjerenik Medas i predsjednik Tajani biti će domaćini ovog događanja, a e, teme našeg odbora i naši zastupnici iz našeg odbora će igrati važnu ulogu na toj konferenciju. Svi ste pozvani naravno na tu konferenciju. Što se tiče današnjeg sastanka, imamo 20 jezika i kao i obično Mm, u elektroničkom obliku sve ste svi mogli pogledati dokumente. E, isto tako ste primili e, informacije o sastanku koordinatora održanog 20. studenog 2018. godine. Što se tiče međuinstitucionalnih e, pregovora, Radi se o utvrđivanju pravila o stavljanju gnojidbenih proizvoda na tržište mogu vas obavijestiti da smo prošlog tjedna došli do kompromisnog rješenja. Sjećate se, radilo se o razinama kadmija u gnojidbenim proizvodima u Europskoj uniji. Envi je imao isključivu nadležnost za to. Ishod sporazuma je bio da će se odrediti razina od 60 mg kadmija po kilogramu. Osim toga, ta će se granična vrijednost moći smanjivati kasnije, sedam godine nakon stupanja na snagu uredbe. Glasovanje o tom dijelu sporazuma će se održati u siječnju. Vidim da je ovdje gospođa Gardini, želim joj čestitati, ona je bila izvjestiteljica na, za ovaj dosije. Čestitam, gospođo Gardini. A prvo izvješće o kojemu ćemo danas eh, razgovarati jest izvješće gospodina Beleta o provedbi e, prekogranične, direktive o prekograničnoj zdravstvenoj skrbi. Izvolite, gospodine Belet, imate riječ. Hvala, hvala gospođo predsjedateljice. Dobar dan svima. Radi se dakle o provedbi direktive o prekograničnoj zdravstvenoj skrbi. To je na nacrta izvješća koje za cilj ima analizirati i um, ukloniti nedostatke ove direktive. Dakle, želimo unaprijediti tu direktivu. Prije svega, dozvolite mi da spomenem da smo održali brojne sastanke sa dionicima o tome uh, govorimo u uh, dodatku u ovom izvješću o zakonodavnom uh, footprintu. Isto tako držali smo i javnu raspravu u Europskom parlamentu. Glavna svrha ove direktive, kao što znamo, jest e, da imamo europski okvir za pristup zdravstvenoj skrbi preko granice za europske građane i da unaprijedimo suradnju u području medicine i zdravstvene skrbi. Prije svega želim vas podsjetiti na činjenicu da se radi o pravno kompliciranom pitanju jer imamo direktivu, a imamo i uredbu iz 2004. godine o koordinaciji socijalne, socijalnog osiguranja. Radi se o blisko povezanim zakonodavnim dokumentima, a ta uredba se isto tako u ovom trenutku analizira, revidira. Što se tiče provedbe ove direktive, države članice su morale prenijeti ovu direktivu u nacionalno zakonodavstvo do kraja 2013. godine i u ovom trenutku sve su države članice komisije obavijestile o potpunoj transpoziciji te direktive u nacionalno zakonodavstvo. Glavna svrha ove direktive jest prekogranična mobilnost pacijenata i premda razine pa, mobilnosti pacijenata su relativno niske među državama članicama i premda su niske za određene skupine pacijenata, posebno pacijente sa rijetkim bolestima i pacijente koji žive u graničnim područjima, pograničnim područjima e, gdje postoji mogućnost, odnosno gdje postoji situacije u kojima je liječnik preko granice, liječnik kojem ti pacijenti mogu lakše pristupiti. E, dakle, radi se o zdravstvenoj skrbi koja je dostupnija preko granice u pograničnim regijama. Dakle, svrha ove objektive jest e, olakšati pružanje skrbi, zdravstvene skrbi preko granice. Mi smo zbog e, informacija koje smo dobili od primjerice Europskog e, foruma pacijenata da postoje različite administrativne i logističke barijere prekograničnoj zdravstvenoj skrbi. mi smo ih evaluirali te barijere i pokušali ih ukloniti u najvećoj mogućoj mjeri. Možemo utvrditi najveće barijere koje danas postoje za pacijente, prije svega sustav e, nadoknade troškova, zdravstvene zaštite pružene preko granice. Drugo, e, korištenje autorizacije prethodnog e, odobrenja, što je od velike važnosti za pacijente. Treće, administrativni zahtjevi koji e, su u mnogim slučajevima veliko opterećenje i e, kako naplatiti pacijentima e, trebaju li e, dakle platiti prije ili kasnije postoje različiti sustavi što uzrokuje mnogo zabuna i otežava pružanje skrbi preko granice u EU. Kako bismo olakšali i Mm, olakšali život eh, pacijentima. Naravno, informiranje pacijenata je od ključne važnosti. Zahvaljujući ovoj direktivi, eh, biti će stvorena, odnosno stvorena je eh, mreža nacionalnih kontaktnih točaka u svim državama članicama, što je izvrsno, ali naravno ne rješava sve probleme. Kako bi direktiva bila uspješna, ključno je ne samo za pacijente, nego i za djelatnike u sustavu eh, zdravstvene skrbi da svi dionici budu dobro informirani o direktivi i svim njenim aspektima. To, nažalost, eh, još uvijek nije slučaj. Jasno je da mm, pacijenti nemaju dovoljno znanja o svim mogućnostima i restrikcijama i o dakle opcijama koje pruža ova direktiva i kao što sam rekao to želimo unaprijediti. Mnogi pacijenti još uvijek nisu svjesni e, činjenice da postoje e, nacionalne kontaktne točke i e, naš glavni zadatak je da to promijenimo. Ta činjenica pokazuje da pacijenti eh, često ne znaju što im je činiti, eh, ako dođe do kašnjenja, kome poslati prigovor ako nešto pođe po krivu, koji je postupak za ulaganje prigovora, nisu upoznati s trajanjem postupka i kao što sam već rekao, eh, postoji problem nadoknade troškova i prethodnih odobrenja. Dakle, postoje različite financijski i administrativni problemi koje želimo ukloniti što je prije moguće. Zato se želimo usredotočiti na te konkretne elemente, na te prepreke s jedne strane i nedostatak informacija i znanja među pacijentima s druge. To je ono na što smo se usredotočili u ovom izvješću. Jedan važan aspekt ovog e, izvješća jest e, postojanje europske referentne mreže, odnosno europskih referentnih mreža. Radi se o mrežama među pružateljima zdravstvene zaštite, odnosno skrbi. Radi se o e, to je posebno važno za pacijente koji koji pate od rijetkih bolesti. 6 do 8% svih pacijenata boluju od takozvane rijetke bolesti i za njih je od krucijalne važnosti da imaju pristup zdravstvenoj skrbi u različitim državama stanicama. U tu svrhu stvoreno je barem 24 evropske referentne mreže koje za poseban cilj imaju uhvatiti se u koštac e, sa složenim, odnosno rijetkim bolestima. Radi se tu o specijaliziranim e, tretmanima, specijaliziranom liječenju i specijaliziranom znanju. I u kontekstu e, te 24 mreže govorimo o 900 do 1000 specijaliziranih jedinica za zdravstvenu skrb više od 300 bolnica širom Europske unije. I u kontekstu ove direktive važno je da europske referentne mreže efikasno rade, da e, lako surađuju i da se mogućnosti koje pruža postojanje tih referentnih mreža koristi na najučinkovitiji mogući način. Jedna primjedba e, o Brexitu u ovom kontekstu trebali bismo uzeti u obzir da e, u kontekstu europskih referentnih mreža i visoko specijalizirane zdravstvene e, skrbi uključeno je nekoliko, odnosno uključen je velik broj britanskih bolnica, njih četrdesetak i želimo naravno da ta suradnja u budućnosti nakon Brexita i dalje nastavi e, postojati. E, predsjedateljice, dragi kolege, želim isto tako spomenuti aspekt e-zdravlja. To konkretno pitanje je tema jednog drugog izvješća, međutim e, blisko je povezano sa direktivom o prekograničnoj zdravstvenoj skrbi jer e-zdravlje postaje sve važnije. Radi se o interoperabilnosti podataka pacijenata u prekograničnom kontekstu. Radi se o visokoj razini povjerenja i sigurnosti kako bismo mogli osigurati kontinuitet zdravstvene skrbi e, u prekograničnom kontekstu. Kako bismo izvukli najviše moguće iz e, e-zdravlja u Europskoj uniji, jedan od ciljeva ove direktive jest e, da se poveća do maksimalne razine dijeljenje podataka o pacijentima preko granice, naravno uz maksimalno moguće poštivanje zaštite podataka. Tu govorimo o e, prijenosu podataka preko granica, govorimo o istraživanju i razmjeni podataka o rezultatima istraživanja, pogotovo u području rijetkih bolesti. I na kraju, ali ne i najmanje važno, želim posebno spomenuti, želimo u ovom nacrtu izvješća posebno e, spomenuti nešto što sam već na početku spomenuo. Radi se o prekograničnoj suradnji za pacijente koji žive u pograničnim područjima e, u situacijama dakle u kojima je zdravstvena skrb vrlo blizu, ali je preko granice. To bi bilo dakle praktičnije u financijskom i praktičnom smislu da pacijenti mogu pristupiti toj zdravstvenoj skrbi odmah preko granice mm, u njihovoj blizini. Dakle, u nekim slučajevima, u tim slučajevima je zdravstvena skrb u inozemstvu logičniji izbor nego zdravstvena skrb u vlastitoj državi članici. Dozvolite mi da na kraju još nešto kažem, onda ću se vratiti o postojanju ove direktive s jedne strane i s druge strane uredbi o koordinaciji sustava socijalnog osiguranja iz 2004. strane s druge strane. Dakle, paralelno postojanje te uredbe i direktive neću reći da stvara zabunu, ali komplicira situaciju ne samo za pacijente nego i za pružatelje zdravstvene skrbi i ovisno o slučaju e, koji e, je vaš e, kao pacijenta ili pružatelja zdravstvene skrbi, učinkovite je, učinkovitije je i logičnije primijeniti ili direktivu ili uredbu. I to je vrlo složeno i zato je važno da svi mi, ali i komisija, mm, koliko razumijem, predstavnici komisije su tu prisutni, bilo bi, e, dakle, treba biti moguće bolje koordinirati paralelno postojanje ta dva pravna instrumenta kako bi to postalo manje složeno za pacijente i za pružatelje zdravstvene skrbi. Kao i uvijek, naravno, otvoren sam za sve primjedbe i komentare izvjestitelja u sjeni i kolega. Hvala gospodine Belet na vašem sveobuhvatnom izlaganju za početak e, izvjestitelja u sjeni. E, gospodin Volin. Hvala gospođa predsjedajuća. Ja bih se zahvalio kao prvo gospodinu izvjestitelju na ovom izrazito uspješnom izvješću. Mogu reći da se veselim i daljnje suradnje. Mislim da mogu reći i jedan i drugi smo djelovali u e, interesu europskih pacijenata i pacijentica. To je bio e, najvažniji aspekt našeg rada. Cilj je, dakle, zdravstvena skrb u prekograničnom kontekstu diljem Europske unije, podići to na višu razinu. Ali isto tako i da se poboljša izračun na razini nacionalnih e, zdravstvenih e, fondova. Čim ćemo više imati na raspolaganju, dakle, instrumente za prekogranično prekogranično zdravstvenu skrb, tako će to sve i bolje funkcionirati. Naravno, a bit će, više, bit će manje i diskrepancije na nacionalnoj razini. Imali smo dakle prvi pokušaj do 2013. i sada imamo u sljedeću fazu do 2026. Preostaje nam još posao da uvjerimo e, zemlje članice da priznaju e, europskim građanima i građankama to pravo da imaju pravo na zdravstvenu skrb, da mu koristi zdravstvenu skrb i u drugim zemljama Europske unije. Jedna stvar koja me plaši i koja me čudi vrlo je malo građana i građanki koji uopće znaju da postoji mogućnost da se liječe negdje drugdje, pa to ni ne traže. Eurobarometar e, kaže samo 20% građana uopće je i svjesno te mogućnosti. Mislim da je upravo naš zadatak da taj broj doista dramatično povećamo. Što se tiče nacionalnih kontaktnih točki, one će biti, rekao je izvjestitelj, od odlučujuće važnosti. Odigraće važnu ulogu, ali to mogu samo ukoliko građani i građanke uopće znaju da one postoje. U tom smislu je važno naglasti važnost tih kontaktnih točki na nacionalnoj razini, kontaktnih mjesta. I bilo bi dobro da povedemo i neku kampanju podizanja razine svijesti o ovom problemu. Mislim da treba naprosto staviti na raspolaganje podatke građanima i građankama, e, e, informacije o tome što mogu dobiti dakle, u ovom okviru. A to znači između ostalog da se sve procedure do velike mjere pojednostave. Mi živimo u digitalnoj epohi i moramo se prilagoditi tome. To je također točno. moramo unutar postojećeg zakonodavstva već iskoristiti sve potencijale koje postoje, koji postoje za korištenje novih tehnologija upravo na ovom području. Ja sam iz zemlje članice gdje se još uvijek recepti ne mogu dobiti u digitalnom obliku i skinuti s vlastitog računara, već se zapravo sve i dalje prosljeđuje na papiru. Dakle, svjestan, svjestan sam koji su mogući problemi. Problemi su između ostalog, između u, u, e, mogućnosti koordinacije na zakonodavnoj razini, ali se nadam da upravo u ovom okviru možemo riješiti sva ta najvažnija pitanja. Veseli se daljnjoj suradnji. Hvala. Hvala. Gospođa Luiz, izvolite. Hvala, gospođo predsjedavajuća. Ja ću se nadovezati na ovo što je rekao prethodni govornik, jer zapravo htjela sam napomenuti određene strašne šifre. Samo 230 tisuća zahtjeva nad nadoknade troškova je odobreno prošle godine. Radi se o zdravstvenoj skrbi koja je pružena u nekoj drugoj državi članici. Ovo je brojka koja je konstantna u posljednje tri godine. Ova brojka, dakle 230 tisuća, to je samo 0,04% e, u odnosu na e, ukupne troškove zdravstvene skrbi u Europskoj uniji. Dakle, ovim vam pokazujemo koliko je važan važno ovo izvješće o prekograničnoj zdravstvenoj skrbi. Radi se o direktivi iz 2011. godine. U prvom mjesecu smo razgovarali već e, o tome. E, svatko mora imati priliku e, odabrati gdje će mu se pružiti zdravstvena skrb u odnosu na to gdje je ta zdravstvena skrb najrasprostranjenija ili u odnosu na to da osobi su potrebne neke posebne njege koje ne postoje u njegovoj državi članici i zato moramo imati pojednostavljene postupke bez velike birokratske težine i također mora postojati mogućnost ulaganja žalbe u slučaju e, odbijanja. I svatko u EU mora imati priliku e, sa sobom ponijeti kopiju e, svog dosjeja mi smo prije osam godina već o tome razgovarali i sada imamo zakonski okvir. Komisija nam je to potvrdila, ali kao što smo vidjeli prema brojkama, u praksi se to ne može uvijek primijeniti. Moramo se zapitati ovdje zašto. Ivo Belet je rekao da smo prošlog tjedna izglasali rezoluciju od kojih se održava članica traži da urade više kako bi e, se primijenilo u potpunosti e-zdravstvo i uz cilj da pacijent bude u srži odluka koji se donose o njemu sada postoji e, teorija direktive i duh direktive, ali govorili smo i o konkretnim primjerima, kao na primjer kontaktne točke. Tko ovdje zna za njih? 10% europljana samo je informirano o tome prema eurobarometru. Dakle, nije dovoljno samo ih osnovati, već države članice moraju o tome i govoriti. Dakle, pacijenti se o tome moraju informirati, pacijenti moraju znati koja su njihova prava i to na jeziku koji E, razumiju. U izvješću gospodina Beneta je to sasvim jasno rečeno. To vrijedi i za sve ostale prepreke, na primjer kriteriji nadoknade troškova koji su različiti u različitim državama članicama, birokracija, E, nepriznavanje recepata i tako dalje. Situacija nije potpuno crna, naravno, jer je ovo direktiva koja je omogućila i određeni napredak za pacijente. Evo, dovoljno je spomenuti i uspjeh e, tih mladih europskih referentnih mreža koji E, objedinjuju specijaliste za rijetke bolesti i vrlo dobro znamo da je to jako važno. Radi se o specijalistima iz cijele Europe i na taj način zapravo e, sami liječnici putuju, a e, ne nužno pacijenti. Sve to nam je omogućila ova direktiva Europske unije. Dakle, tu postoje ta nova prava za pacijenta, no međutim ona su korisna jedino ako su pacijenti o njima informirani. Zato mislim da trebamo poduprijeti poduprijeti ovo izvješće kolege e, Beleta, e, naravno uz određene manje izmjene. Hvala. Hvala. A sada gospodin Pericini. Ne želite? U redu. Onda krećemo dalje s članovima, obzirom da više nema i izvještitelja o smjeni. Gospodin Peterla, izvolite. Hvala, gospođo predsjedajuće. Drago mi je da je izvjestitelj stavio nužan akcent na ovo pitanje. Najviše od toga imat će koristi sami pacijenti u zemljama članicama i pozdravljaju to. Zahvaljujem je njihovo ime. Na sveobuhvatnom pristupu koji ste pokazali u izvješću, uključili ste sve relevantne kategorije dionika. Neki od vas znaju Neki od vas možda znaju da sam ja imao rak. I znate kako je to kad vam doktori kažu da nemate više nikakvih izgleda na život, možda dva, tri, četiri mjeseca. Znam na temlju slučajeva iz vlastite zemlje da pacijenti e, mogu četiri ili pet ili više godina produžiti život zbog toga jer im se ponudila mogućnost uspješnog liječenja u nekoj drugoj zemlji. Ja bih rekao da je upravo to Europa koja funkcionira. Znate koliko smo zahvalni na svakom dodatnom danu života u kojem možemo uživati. A isto tako znamo i da broj oboljelih od raka eksponencijalno raste. Drago mi je zbog toga da postoji sve veća mobilnost, međutim ono što me brine jest dinamika. Kao što je rekao i gospodin Belet, dinamika nije još na visokoj razini. A mislim da stvar nije podložna prevelikim političkim diskusijama, već više zdravorazumskoj organizaciji kako bismo poboljšali situaciju na ovom planu. se sada spominjati sve ovo, dakle, pravo na informaciju i slično činjeni se da su vam podaci uopće na raspolaganju. Otvaram po prvi put, međutim, drugo pitanje. Je li mobilnost pacijenata doprinjela mobilnosti medicinskih znanja? Mislim da nam ambicija mora biti upravo to, da jedna mobilnost dovede do druge mobilnosti znanja. Znači, širi se mreža centri izvrsnosti. Drago mi je da u ovom trenutku mogu reći da sve više i više činimo u Europi na toj razini, međutim dodanu vrijednost možemo proizvesti samo zajedno kao zemlje koje djeluju u zajednici, kao Europska unija. Dragi gospodine izvjestitelju, naročito mi je bilo drago da ste spomenuli rubne krajeve Europske unije. Upoznat sam s tim problemima. Ukoliko je administrativno opterećenje preveliko, onda ljudi moraju e, prevaljivati e, dugačak put kako bi došli do nekog zdravstvenog centra na nekom udaljenom mjestu, umjesto da možda na par kilometara pređu granicu i posluže se e, medicinskim centrom koji postoji netom preko granice. Čitava poanta se ove stvari je da zdravstvo približimo građanima. Hvala, gospođa Šajpirik, izvolite. Hvala, gospođo predsjedajuća. Kao prvo, hvala gospodini Ivi Beletu. Radi se o nečemu o čemu je već bilo riječi u našem krugu i ja sam o tome razgovarala s gospodinom Beletom i s udruženjima e, bolesnika pacijenata u Nizozemskoj, a isto tako i na razini Ministarstva zdravstva u Nizozemskoj, te u parlamentu. Veliki je interes za prekogranični aspekt ovog pitanja, ali pitanje je možemo li učiniti još više sa stanovišta regija Europske unije. Jedna je stvar ukazati na postojanje problema, a druga je stvar poduzeti konkretne korake znamo da postoje određeni uvjeti koji moraju biti ispunjeni. Primjerice u slučaju e, raka, oboljenja od raka. Što se farmaceutske industrije tiče, industrije lijekova, vidimo da su često dionici ti koji odlučuju dakle u što će investirati velike farmaceutske kompanije i sami proizvođači. Tu su osiguravajuća društva, veliki proizvođači, pružatelji zdravstvenih usluga, osiguravatelji. I to ima e, veoma snažan prekogranični kontekst. Sjećam se čitavog niza relevantnih tema koje smo potezali u parlamentu o zdravstvenim pitanjima. Ja nisam ni izvjestitelj, ni izvijestio u sjeni, no samo povlačim važnost tih pitanja. Što se tiče rezistentnosti na antibiotike, antimikrobijske rezistentnosti, znam da neke zemlje imaju vodeću ulogu u prednjače, u tome druge pak zaostaju. Ono što je važno jest da djelujemo dakle kao su zakonodavci po ovim pitanjima koji imaju zdravstvenu dimenziju i moramo poduzeti korake koji su nužni. Prije izbora u e, parlamentu iduće godine ljudi naravno pitaju što parlament čini po tim pitanjima. I u toj je situaciji dobro da budemo kadri dati neke primjere Ne radi se samo da se na neki način omilimo mladima ili starima među našim građanima. Radi se o tome da moramo općenito učiniti nešto za Europsku uniju u cijelini. Hvala. Ne znam, javio li se još tko za riječ. Ukoliko ne, ja bih e, zamala gospodina Visa iz komisije da preuzme riječ. Hvala, gospođo predsjedajuća, i hvala što ste me pozvali na današnji sastanak odbora. Mnogo hvala izvjestelju gospodinu Beletu i izvjestiteljima u Sjeni na ovom odličnom izvješću koje otvara mnogo pitanja koja su i po našem e, mišljenju veoma važna. Možda samo da spomenem nekoliko važnih pitanja, kao što znate, vjerojatno znate, komisija je dakle dovršila izvješće slijedom direktive 21. rujna. U tom izvješću naći ćete dakle neke od e, upravo ovih relevantnih tema i problema. Prva direktiva služi kao određeno razjašnjenje u smislu jamstva prava građana za naprekograničnu zdravstvenu skrb. Jedno od glavnih, otvorenih pitanja prije što smo krenuli zakonodavni rad bilo je između ostalog da slijedimo Europski kodeks pravde i sva pitanja koja su regulirana tom direktivom. Mobilnost pacijenata jest trend koji je u laganom ali sigurnom porastu no kao što je izvjestitelj rekao, dinamika je još nedostatna. U prekograničnom kontekstu učinak na stabilnost nacionalnih zdravstvenih sustava još e, nije velika. Sjetite se dakle rasprava koje smo održali u kontekstu pregovora o ovoj direktivi, to je bila jedna od glavnih prepreka. Nastavit ćemo rad, suradnju sa zemljama članicama na usklađivanju, a isto tako imat ćemo i e, kampanje obavještavanja javnosti o relevantnim temama putem nacionalnih kontaktnih točaka. Još jedno pitanje jest dakle odnos između direktive i e, uredbe o socijalnoj sigurnosti građana. Istina je Svake godine milijuni europejaca e, putuju na dulje ili na kraće u druge zemlje i dolazi do zdravstvenih problema. Postoje uredbe e, kojima se uređuje pristup zdravstvenoj skrbi, a direktiva se isto tako bavi i skrbi bilja tu surađujemo s DigiSanteom i drugim nadležnim e, uredima komisije kako bismo osigurali isto tako i transfer e, znanja putem nacionalnih kontaktnih točki pa sve do građana. Druga stvar jest transpozicija i provjera usklađenosti, kao što smo rekli. infringement proceedings. Mi imamo dakle 26 procedura e, koje smo već pokrenuli protiv zemalja koje nisu dovršile transpoziciju. Prva faza je sada dovršena i ispravili smo dakle sva kršenja e, procedure koje smo do sada zabilježili. Sad smo u drugoj fazi, dakle provjera usklađenosti kako se direktiva implementira, provodi na nacionalnoj razini i kako se transponira u nacionalne sustave. Naravno, imamo različite zakonodavne okvire i različite sustave u smislu tradicija pojedinih zemalja. Akcent u radu stavili smo na provedbu te kakav učinak ona ima na interese e, građana u smislu transparentnosti i funkcioniranja sustava. Glavno pitanje kojim se bavimo jest diskriminacija kod e, povrata sredstava u prekograničnom kontekstu. Pokušamo dakle spriječiti diskriminaciju pacijenata od strane drugih zemalja članica. I na kraju pitanje administrativnih procedura za povrat sredstava. Komisija već ima opipljive rezultate na ovom planu. Mnoge zemlje izmijenile su vlasti zakonodavni okvir na korist eh, pacijenata nakon strukturiranog dijaloga koji smo vodili sa zemljama članicama. U idućem periodu komisija će nastaviti poduzimati značajne korake za transpoziciju direktive. Druga stvar, dakle, koju je spomenuo izvjestitelj, jest eh, nedostatak znanja, svijesti o mogućnostima koje se nude. To je problem koji još uvijek aktualan. I zato u komisiji poduzimamo čitav niz aktivnosti. Primjerice, radionica kako smo organizirali u listopadu 2016. godine s dionicima, u članicama, kroz nacionalne kontaktne točke organizacije pacijenata. Cilj je bio da pacijenti budu bolje informirani o pravima koje su im na raspolaganju. Tu smo dobili i dobru dinamiku u suradnji s dioničarima kako bismo pripremili teren za razminu podataka u budućnosti. Imamo dakle i posebnu kampanju i UNMI, EU i ja, koja je smišljena konkretno za mlade tu smo koristili i društvene medije poput Facebooka i sličnih. Tu nastavljamo rad također s nacionalnim kontaktnim točkama. Pa da kažem koju riječ o tome. Mi im pomažemo da poboljšaju učinkovitost u vlastitog rada, da pomognu pacijentima u ispunjenju vlastih obveza. Zato s njima održavamo redovite sastanke. Uspjeli smo formulirati zajedno smjernice i načela za rad nacionalnih kontaktnih točaka. To je vjereno 15. studenog i, i to je u potpunosti u skladu s preporukom broj 16 u ovom nasretu izvješća. Prekogranična suradnja. Ovo je također veoma važno područje interesa koje može biti od e, posebnog interesa upravo za pacijente. Objavili smo dakle neke studije u ožujku gdje navodimo dobre primjere suradnje u tom kontekstu. A tijela javnog zdravstva u zemljama članicama mogu se ugledati na te dobre primjere. Imat ćemo tog prosinca isto tako konferenciju posvećenu ovim pitanjima promicanje zdravstvenog osiguranja u prekograničnom kontekstu u organizaciji DG Santea i DG Regio. Imamo na raspolaganju dobre instrumente za suradnju. Direktivujemo isto tako i europsku mrežu Share Care and Q, to je slogan rada ove mreže Imali smo sastanak, konferenciju 500 zdravstvenih radnika e, diljem Europe koji su se skupili u Brislu, pa smo tu razgovarali o trenutnom stanju stvari, o drugim aktualnim temama, što možemo poboljšati i slične teme. mreže 24 je već spomenuta, dakle u izvješću 950 dakle, specijaliziranih klinika i bolnica koje su djeli u tome. Isto tako kanimo povećati broj jedinica koje su djeli u radu tih mreže. U ovoj fazi ne kanimo povećavati broj mreža zbog toga što doista vjerujemo da treba nastaviti razvijati ovaj sustav i učiniti ga još funkcionalnijim kako bi postigao cilj svog rada. Što se e, e-zdravlja i digitalnog zdravlja tiče, komisija i dalje dakle, radi na tim važnim pitanjima po zemljama članicama, izdajemo komunikacije. Konkretno imali smo jednu krajem travnja 2018. Imamo isto tako i e-zdravstvo mrežu slijedom direktive i tu također pokušavamo na razini zemalja članica identificirati najbolje smjernice za rad i za bolju razmjenu podataka na ovom planu. Važno je spomenuti i da 22 zemlje sudjeluju dakle, u ovom formatu razmjenom podataka. A nadam se da ćemo Tijekom sljedeće godine, to je početkom sljedeće godine, formalno moći početi čitati nizom važnijih inicijativa iz, između ostalog i e-receptima. To su sve važni aspekti našeg posla. Mi kao komisija i dalje ćemo se truditi da podatke stavimo na raspolaganje građanima. Da. Isto tako kao što je rekao gospodin izvjestitelj i nekoliko govornika, omogućimo i protok znanja od čega će najviše koristi imati upravo radnici u zdravstvu. Hvala. Hvala najljepša. A sada predajem riječ gospodinu Beletu e, koji može zaključiti raspravu. Hvala najljepša, gospođo predsjedavajuća i hvala svima. Ako se slažete, mogu sažeti ovu raspravu govoreći da e, postoji velik e, dio ovog izvješća s kojim se slažemo i čije prioritete e, dijelimo. Nedostatak e, informacija među pacijentima, činjenica da se pacijenti moraju bolje informirati o tome, ne samo o nacionalnim kontaktnim točkama, već e, o činjenici da one zapravo postoje. Moramo podići svijest e, pacijenata na nekih, e, sa nekih 10% na 90%. Svaki europljanin treba biti upoznat sa svojim pravima i sa činjenicom da postoji one stop shop gdje možete pronaći informaciju koja vam je nužna uključujući informacije o nadoknadi troškova ili mogućim kašnjenjima ili općenito o samom postupku. Naravno, gospođa Res i drugi su spomenuli važnost e-zdravstva. Mi smo usvojili i rezoluciju na tu temu. Također e, možemo govoriti i o prekograničnoj zdravstvenoj skrbi uzimajući i e, digitalnu revoluciju do koje je došlo naša ambicija mora biti ta da mobilnost pacijenata rezultira i mobilizacijom odnosno mobilnošću znanja i izvrsnosti i tu naravno moramo uključiti i priznavanje e, recepata kao i e, veće izdavanje recepata u digitalnom obliku. Važnost pograničnih područja, mislim da se svi slažemo s tim, gospodin Peterle je o tome govorio, kao i gospodin Rijes iz komisije koji je spomenuo studiju komisije o specifičnoj situaciji i specifičnom potencijalu u pograničnim područjima, a naročito kada govorimo govorimo o e-receptima, jer to je nešto što je od velike važnosti u ovim pograničnim predjelima. Gospodin Valkoš je rekao da ne postoji svijest E, o ovom svemu niti jasna pravila o nadoknadi troškova. Pacijenti ne znaju hoće li dobiti nadoknadu troškova i u kojoj visini, a ako ne znaju ništa o tome, onda se neće usuditi otići u drugu zemlju kako bi primili zdravstvenu skrb. Zatim jedan zastupnik je rekao da nakon što se usvoji neko zakonodavstvo moramo vidjeti dalje i pratiti što se s tim dešava. To je problem ne samo sa ovim zakonodavstvom, već i drugim, drugima kada govorimo i o antibioticima, na primjer i e, dostupnosti tih antibiotika, naročito u prekograničnoj zdravstvenoj skrbi. To je također važno i moramo to uzeti u obzir mi se približavamo narednim europskim izborima i znamo da je tema zdravstvene skrbi e, važna tema za Europsku uniju i moramo sasvim jasno reći da tu postoji dodatna vrijednost i da trebamo bolje surađivati, naročito u susjednim regijama. Važno je i što je komisija spomenula, a to je da E, trebamo e, e, dijeliti i razmjenjivati informacije i zajedno liječiti pacijente kroz e-zdravstvo, kroz razmjenu informacija, kroz mobilnost pacijenata i zdravstva, kao što je rekao gospodin Peterle. Dakle, to su naši zajednički ciljevi i veselim se unaprijed plodonosnoj suradnji sa izvjestiteljima u Sjeni. Naravno, sa njima ću se sastati još jednom čim istekne rok za amandman kako bismo zajedno mogli o njima razgovarati. Hvala vam najljepša svima. Želim vas podsjetiti da je rok za podnošenje amandmana 4.12. u 11 sati. Na Enviju će se glasati u ovom izvješću 21. i 22. E, siječnja. sada prelazimo na sljedeću temu dnevnog reda. To je uredba o e, izmjeni dopuni ZPP-a. Gospodin Dorfman je izvjestitelj za mišljenje. Gospođa Gardini će zamijeniti izvjestitelja. Izvolite, predam vam riječ. Hvala. Ja se kao prvo moram ispričati u ime kolege Dorfmana, koji nije mogao nazočiti. Zamolio me da kratko predstavim njegovo mišljenje, to jest nacrt mišljenja. Govorimo dakle o nešto što se tiče o agri odbora. Radi se o izmjenama i dopunama e, direktive za zajedničku organizaciju poljoprivrednih tržišta. U ovom trenutku, dakle, čitam tekst E, kolege Dorfmana koji se tiče između ostalog u ovom slučaju samo našeg odbora, odbora MV i njegovih nadležnosti. Tri su glavne teme. Prva, prijedlog komisije ponovo uvodi mogućnost uzgoja vitis labruske i ponovo uvodi između ostalog neke hibridne sorte te mogućnost njihovog uzgoja. Što se tiče dakle novih sorti, e, kolega je podržao prijedlog komisije po pitanju hibridnih sorti. S druge strane, i izvješće kolege Dorfmana e, ograničava korištenje starih sorti, dakle Vitislav Ruske iz e, obitelji Vitislav Ruske i tu se dakle zemljama članicama e, ostavlja mogućnost da se i dalje koriste, međutim samo ukoliko postoji povijesni kontekst i ukoliko ne dođe do povećanja e, zasađene površine. Dakle, što se tiče nove sorte, podržava komisiju. Što se tiče starih e, povijesnih sorti kaže da se zemlja članicama mora ostaviti mogućnost da ovlaste njihovo korištenje, međutim samo ukoliko postoji povijesni kontekst, povijesni temelj za to i u već postojećim razmjerima uzgoja. Druga točka. Što se tiče označavanja, kolega Dorfman u skladu s uredbom 1679 iz 2011. godine traži dakle, od vinogradarskog i vinarskog sektora da naznačava na etiketama energetsku vrijednost e, vina. Treća točka. Izvjestitelj podržava komisiju i u smislu ponovnog uvođenja dealkoholiziranih i dijelomice dealkoholiziranih vina. Pod sljedećim uvjetom, ukoliko se ne radi o vinima koje nose geografsku oznaku porijekla. I izvjestitelj tvrdi sljedeće. Dealkoholizacija je legitimna ukoliko u nekim kontekstima već postoje paralelni konteksti, znači da povećani, povećana alkoholna vrijednost, alkoholna sadržina e, vina. Što znači da bi dealkoholizirana vina na taj način mogla u ime europskog tržišta osvajati nove niše na vanjskim tržištima. To su tri glavne teme nacrta mišljenja. Kolega Dorfman bit će naravno na raspolaganju za eventualno daljnja ili detaljnija pitanja, a ja vam unaprijed zahvaljujem na doprinosu raspravi koja će uslijediti. Hvala. Hvala najljepša. Hvala što ste zamijenili našeg izvjestitelja. A sada gospodin Volkan u ime SND. Hvala najljepša. E, kolega Kaputo koji je izvjestitelj u Sjeni, nažalost nije mogao biti danas tu na sastanku, tako da ću ja pročitati E, njegovo mišljenje. Prijedlog komisije je veoma opširan što se tiče zajedničkog tržišta za poljoprivredne proizvode, zaštitu oznake zemljopisnog podrijetla, i o utvrđivanju posebnih mjera za poljoprivredu u najudaljenijim regijama. No, e, nadležnost Envi odbora je ograničena, tako da će se gospodin Kaputu usredotočiti samo na pitanja koja se tiču odbora Envi. Najprije što se tiče e, oznake sa nutritivnim vrijednostima, gospodin Kaputo je e, rekao da informacije o kalorijama i sastojcima koje sadrži vino, da potrošači žele znati koliko energetsku vrijednost ima čaša vina. Zato smatra da je ovo veliki napredak u vinskom sektoru i da uzgajivači vina žele e, imati oznaku o ovome na bocama te da zbog toga europske institucije to trebaju i omogućiti. Zato, gospodine Kaputo misli da treba uzeti u obzir i e, gospodarsku vrijednost ovih mjera na mala i srednja poduzeća koje su e, zapravo e, glavne za proizvodnju vina u Europi i stoga bi se to trebalo unijeti na oznaku u elektroničkom formatu. Gospodin Kaputo smatra da se treba otvoriti rasprava o E, hibridima, uzimajući u obzir e, oznaku zemljopisnog podrijetla, ali što se tiče e, šest zabranjenih vrsta, gospodin Kaputo smatra da te vrste nemaju jer to ima smisla dakle s organoleptičkog stanovišta povrh toga, već od 1930. te se sorte ne smiju koristiti zbog visokog udjela metanola koji je opasan za potrošače. Gospodin Kaputo smatra da su potrebna daljnja znanstvene studije detaljnog karaktera u smislu ponovnog uvođenja vitisla bruske Što se tiče utjecaja predloga komisije na vinarski i vinogradarski sektor, on se ne slaže da treba bilo što mijenjati u odnosu dakle na prijedlog za označavanje geografskog porijekla zbog toga jer bi na taj način mogli naštetiti ljudskom faktoru u čitavom ovom kontekstu, a to nije nešto e, što na bilo koji način proizlazi iz sporazuma sa svjetskom trgovinskom organizacijom u bilo kojem aspektu uključujući intelektualna prava. I na kraju, suprotno mišljenju gospodina Dortmana izvjestitelja, gospodin Kaputo smatra da dealkoholizirana vina ne smiju uživati u istom režimu i pravilama kao i prirodno vino. Zbog toga jer ne odgovaraju opisu vina iz aneksa 7 e, e, dijela odjeljka 2 relevantne uredbe. Između ostalog, e, problem je i u udjelu dodanih artificijalnih aroma, što znači da je na dijelu industrijski proces, a sve ovo vrijedi samo za poljoprivredne proizvode, a ne industrijske proizvode. Gospodin Kapuda smatra da treba odgovoriti na e, e, potrošačima koji traže transparentnost i jasno razumijevanje prirode samog proizvoda. Isto tako, smatra da je važno potrošati potaknuti proizvođače da učine nešto po pitanju onog što ostane nakon proizvodnje vina. Danas je to moguće realizirati samo putem destilata. Isto tako gospodin Kaputo smatra da bi nešto trebalo učiniti i po, pitanju komposta i metanizacije, što može izravno pozitivno utjecati na naš okoliš u smislu energetskog potencijala metan, metanizacije koja bi mogla biti iskorištena za nacionalne energetske mreže. Naravno da je gospodin kaputa na spolaganju za odgovor na daljnja detaljna pitanja o, ovom izvješću. Hvala. Maki. Hvala, gospođa maki Hvala najljepša. Na samom početku želim reći da sam zadovoljna predlogom komisije i načinom na koji je komisija predložila da se organiziraju ovi ove uredbe. To u načelu možemo podržati. Želim se zahvaliti izvjestitelju koji je zatražio više informacija na oznakama za vino. Kao i prethodni govornici smatram da je dobro da potrošači znaju barem koja je energetska vrijednost tih proizvoda je li ova uredba najbolje mjesto za izmjene o oznakama, to je još otvoreno pitanje, ali u svakom slučaju e, pozdravljam tu nakanu. Što se tiče označavanja, Jasno mi je osjetljivost e, oznaka zemljopisnog podrijetla, ali također smatram da trebamo biti fleksibilni i da trebamo izaći u susret našim poljoprivrednicima te im omogućiti da koriste e, više e, sorti za proizvodnju vina. I iako izvjestitelj nije tu danas htjela bi dobiti neka objašnjenja za određene izmjene i dopune koje se tiču samo specifičnih e, sorti jer još uvijek to nisam najbolje shvatila. Hvala. Hvala, gospodin Hausling. Hvala Mislim da je ovo najspektakularnije područje cijele reforme ZPP-a. I ovo su doista zanimljivi i napeti razgovori, obzirom to da se tiče e, e, vina. U načelu prihvatljiv mi je prijedlog komisije. Što se tiče prijedloga amandmana gospodina Dorfmana, Zašto se dakle ograničiti u smislu starih e, sorti? Tu e, mi na pamet padaju još neke druge sorte o kojima bi se moglo razgovarati u tom kontekstu. Nisam siguran koliko je to dobar e, prijedlog. Kao što je rekao gospodin Andrije, već u e, e, agri odboru, ipak je dealkoholizirano vino industrijski proizvod i smatram da se radi o temi o kojoj treba još intenzivnije diskutirati. Što se tiče označavanja, da, imamo propise koje vrijede na e, tom planu. Etikete su u redu, međutim stvar je o tome da povedemo razgovor o konkretnim količinama koje bi bila dopustive. ali postoji jedna tema koju bih još uključio u ovaj kontekst, a to je tržište mliječnih proizvoda. Mi puno razgovaramo o vinu, što je u svakom slučaju zanimljivije od primjerice vode mnogim ljudima. Međutim, moramo porazgovarati o mlijeku. Zbog toga tu postoje još mnogo otvorna e, pitanja i moramo jačati ulogu proizvođača u tom lancu. Moramo razmisliti o tome koje su dakle relevantne statistike granice i vrijednosti koje bi bile najprikladnije u tom smislu. I mi ćemo dati prijedlog još o tome i nadovesti se na taj način na ovu općenitiju raspravu. Hvala. Thank you very much. Um, Hvala. Ima li još nekih zastupnika koji bi htjeli govoriti na ovu temu? Ako ne, onda predajem riječ gospodinu Sera iz komisije. Izvolite. Hvala najljepša i želim se zahvaliti izvjestitelju na doprinosu ovoj raspravi o takozvanoj uredbi kojom se mijenjaju uredbe o e, zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda i drugih. Teme koje e, spominje izvjestitelj su teme koje su povezane uz proizvodnju vina. I vidim da je izvjestitelj prilično oprezan kada se govori o prijedlogu komisije da se e, ukinu određene e, zabrane korištenja sorti, naročito kada se radi o sorti vitisla bruska, E, tu imamo nešto e, manje e, ambiciozne ciljeve u odnosu na prijedlog komisije. A slaže se kada se radi o dijelovima prijedloga komisije u kojem se brane određene sorte. Europska komisija je smatrala da zabrana sorte Vitisla vitis venifera nije više opravdana iz ekonomskih razloga i da danas postoje znanstveni dokazi uključujući i dokaze e, iz zdravstva, da više ne postoji razlog za takvu zabranu, za korištenje ove sorte. Iste te znanstvene dokaze možemo koristiti i za korištenje drugih sorti koji su bolje za okoliš, naročito što se tiče korištenja pesticida do 20%, uključujući na tradicionalnu sortu vitis vinifera koja se koristi. U izvjestiteljevom izvješću izvjestitelj se slaže da e, dealkoholizirana i djelomično dealkoholizirana vina e, bi mogla biti izmijenjena u odnosu na prijedlog komisije i da bi to bilo dobro za tržište vina u budućnosti i to bi tržište vino učinilo konkurentnim. Dakle, na eh, onima koji donose odluku u Europskoj uniji je da učine da svi proizvode koji se nađu na tržištu budu konkurentni ali istovremeno da budu eh, ispravno označeni i da budu bezbitni za potrošače. Znam da izvjestitelj želi u svom prijedlogu pokriti i osjetljiva pitanja e, označavanja, e, oznake sa nutritivnim vrijednostima i energetskom vrijednosti e, ali ne i samih sastojaka. Kao što znate, prijedlog komisije je usvojen u šestom mjesecu 2018. godine i ne sadrži prijedloge ove vrste ali e, to nije zbog toga što smatramo da sastojce nisu važni, e, već zbog toga što u to vrijeme kada je komisija usvojila ovaj prijedlog postao je jedan drugi postupak koji je bio u tijeku, a to je e, postupak koji je započet 2017. godine kada se govorilo o obvezatnom označavanju svih pića koji se proizvode u ekološkoj proizvodnji, uključujući i industriju alkoholnih e, proizvoda i upravo e, se komisija bavi još uvijek procenom tog e, postupka. I znamo da postoji pritisak iz vinskog sektora da se uspostave pravila koja će se primjenjivati specifično na vina i samim tim zapravo znamo da ovo je tržište koje će u budućnosti e, imati izraziti određeni otpor na e, predlog koji dajemo o transparentnosti za označavanje. Dakle, e, bilo koji sektorski prijedlog koji bi mogao doći e, ovdje ili iz parlamenta ili iz rasprave u vijeću je nešto što će tražiti i e, neovisnu procjenu i vrlo važno je postići dvostruki cilj koji je s jedne strane zajamčiti visoku razinu zaštite potrošača, a s druge strane zajamčiti dobro funkcioniranje unutarnjeg tržišta. Hvala. Hvala. Gospođo Gardini, želite li još nešto reći i zaključiti raspravu? Hvala. Naravno da ću prenijeti e, ove rasprave, sažetak ove rasprave kolegi Dorfmanu, koji nažalost dakle danas nije tu. Ja ću ga ažurirati ovome, on će nastaviti kao izvjestitelj raditi na ovom izvješću. Hvala. Thank you very much to all uh, engaged in the debate. Now the deadline... Hvala svima na raspravi. E, rok je 29. studenog, a glasuje se u odboru Envi 29. siječnja. Now, dear colleagues, Dragi kolege, veliko mi zadovoljstvo pozdraviti eh, gospodina Hansa Pötnera, koji će nam predstaviti posebno izvješće IPCC-a o e, smanjenju, e, odnosno globalnom zapljenju od 1,5 stupnja. On je predsjedatelj radne skupine od 2015. godine. Ta radna skupina bavi se e, učincima klimatskih promjena i utvrđuje Mm, ranjivost e, sociogospodarskih i prirodnih sustava na klimatske promjene i e, reperkusije istih. E, profesor Partner ima mnogo iskustva u aktivnostima IPCC-a jer je on bio glavni autor petog izvješća koje je okončano u 2014. godini, što je bio temelj za pregovore u Parizu na konferenciji COP21. U okviru sporazuma u Parizu, koji je usvojen u prosincu 2015. godine, 197 zemalja je došlo do zajedničkog dogovora da zadrži e, povećanje u globalnoj prosječnoj temperaturi na ispod 2 stupnja e, iznad e, dakle e, predindustrijskih razina i da nastavi sa nastojanjima da ograniči zagrijavanje na 1,5 stupnjeva. E, svjetske vlade pozvale su IPCC da pripremi posebno izvješće u 2018. godine u učincima globalnog zatopljenja od 1,5 stupnja i to izvješće je finalizirano u listopadu 2018. godine i povezano je sa dijalogom iz Talanoe. Članovi ovog odbora će nesumnjivo imati puno pitanja za našeg gosta, pa više neću duljeti nego ću mu e, dati riječ. Hvala vam lijepa i hvala vam što ste mi e, dali mogućnost e, da dođem i obratim vam se na temu globalnog zagrijavanja od 1,5 e, e, stupnja. E, neću mnogo govoriti o razlici između 2 i 1,5 stupnja, jer učinci e, globalnog zatopljavanja su ono što nam je vodilja u e, osmišljavanju mjera ublažavanja. Postavili smo se dakle na početku pitanje možemo li e, vidjeti koja je razlika između zatopljenja od 2 stupnja i 1,5 stupnja možemo već reći da učinci globalnog zatopljavanja od 1,5 stupnja e, bi bili manje ekstremni e, ovisno o tome gdje ljudi žive uključujući ekstremnu vrućinu i e, kišu do 2100. E, globalna srednja razina podizanja mora biti će oko 10 cm niža, ali može nastaviti e, rasti stoljećima nakon 2100. godine i e, to prema nekim autorima e, bi mogla rasti iz mjeseca u mjesec. Što se tiče broja ljudi koji bi bili izloženi riziku e, podizanja razine mora, ustanovili smo da bi bilo 10 milijuna ljudi manje izloženih tom riziku i naravno manje priobalnih ekosustava kad smo postavili pitanje e, u kojem smjeru želimo ići, odnosno gdje želimo stići, e, razlika između 1,5 i 2 stupnja je ta da bi bio niži učinak, manji učinak na biološku raznolikost i vrste. Što se tiče ljudi, e, ljudske vrste, bilo bi manje negativnog učinka na prinose kukuruza, riže i, bra, i e, pšenice, a e, isto tako bi 50% manje globalne populacije bilo izložene riziku e, nestašice vode. Ja sam ovdje ubacio i slajd o e, studijama koje su povezane sa e, morskim okolišem. Ovo sivo područje koje vidite da se e, pojavljuje na dva stupnja i širi se na četiri stupnja, vidite da je poseban gubitak biološke raznolikosti e, moguć na nižim e, e, širinama. Međutim, vidite da pogođena područja će biti i područja kao što je Sjeverno more. Ako nastavimo usporedbu e, između 1,5 i 2 stupnja, vidimo da 1,5 e, stupanje predstavlja niži rizik e, ribarstvu zato što jer na nižim širinama živi manje ljudi čija život ovisi o ribarstvu i isto tako ustanovili smo da će e, nekoliko stotina milijuna ljudi manje e, biti izloženo rizicima povezinima sa klimatskim promjenama i e, izloženo siromaštvu do 2050. godine naravno, dakle to, to je isto tako povezano sa lakšim ostvarivanjem milenijskih ciljeva E, Ujedinih naroda, e, na što ću doći kasnije. Isto tako vidimo da je neproporcionalno visok rizik za Arktik, e, suhe regije, male otoke, male otočne zemlje u razvoju i najmanje razvijene zemlje. Isto tako manji je rizik za zdravlje, živote, prehramenu sigurnost, opskrbu vode, e, sigurnost ljudi i gospodarski rast. isto tako na 1,5 stupanj, odnosno sa e, porastom od 1,5 stupanj e, vidimo da je puno više mogućnosti za adaptaciju što može smanjiti rizike mi smo analizirali e, učinke i e, rizike povezane s tim e, učincima. Vidite legendu koja objašnjava što znači koja boja na ovom grafikonu bijelo je rizik nije utvrđen, žuto srednji rizik, crveno visok, ljubičasto vrlo visok rizik. I vidite za svaku kategoriju opisano je što se točno očekuje u tim određenim okolnostima. Ovdje vidite integrirane sektore i razlozi za zaprinutost e, koje smo obradili već u prethodnim e, izvješćima, ali smo pragove za rizik e, snizili zbog novim saznanjima o rizicima. Vidite jedinstvene i ugrožene sustave, to su arktički led i koraljni grebeni E, i e, ako e, pogledate globalne agregirane učinke vidite da smo za neke kategorije već došli do visokog rizika na 1,5 stupnja, ali rizik bi bio mnogo veći na 2 stupnja, posebno za RFC1 i RFC4. Zatim što se tiče ekstremnih vremenskih e, događanja, svi znamo da sve češće dolazi do šteta i gubitaka zbog e, ekstremnih e, oluja i poplava. Ja, sve više ćemo morati voditi računa o takvim vremenskim događanjima. Isto tako postoje pod RFC 5 veliki događaj koji su primjerice e, kolaps e, e, velikih santi leda i slično. Tu sam vam htio pokazati primjer učinka globalnog zatopljenja na arktičku, arktičko, arktički led E, vidite ovdje veliku razliku u učinku. E, međutim, e, to nije samo učinak na ekosustave i vrste, životinske vrste, nego učinci su značajni i za ljudsku vrstu, jer će doći do većih razlika između ljeta i zime u sjevernoj hemisferi i sve većih razlika u temperaturi između Artika i naših područja. Ako idemo dalje u procjeni rizika i pogledamo malo specifičnije kategorije, vidite tu na prvom mjestu topli a, grebeni, već oni nestaju, a zbog nekih e, drugih faktora, već smo u e, području vrlo visokog rizika i izgubit ćemo i neka druga područja. Projekcije kažu da ćemo izgubiti 70 do 90% tih e, korenih grebena, čak i sa zatopljenjem od 1,5 stupanj. Isto tako zbog ljudske aktivnosti kao što su je ribarstvo, e, gube se e, ti koraljni grebeni. E, koralji neće izumrijeti, ali smanjit će se njihova korist za ljude. Opet ovdje imamo kategoriju artiške regije gdje tranzicija od između 2.0 na 1.5 prelazi sa vrlo visokog rizika na visoki rizik. A što se tiče smrtnosti povezane sa e, takozvanom tihom vrućinom jest to je uzrok mnogih smrtnih slučajeva kod ljudi. Međutim, to ne uključuje samo ljude gdje e, je rizik već e, se povećava sa srednjeg na visoki nego se to odnosi i na druge sisavce, e, primjerice e, neke vrste stoke e, koji će isto tako biti pod ovim rizikom stradavanja od vrućina. Dakle, zaključak sve ukupno biti će manje štete ako temperatura poraste za 1,5 stupanj. Evo samo jedan podsjetnik ovdje što će se dogoditi sa koriljnim grebenima u toplim vodama. Ovdje smo ilustrirali razliku zdravog koreljnog grebena na ljevoj strani gdje vidite male alge koje žive u tim koraljima i snabdjevaju ih energijom, a u centralnom dijelu vidite kako su ti koralji izgubili alge jer im je postalo pretoplo. Ako se nastavi ta odnosno ako je razdoblje tog e, pomorskog e, toplinskog vala kratko, alge se mogu oporaviti, ali ako to razdoblje toplinskog vala u moru traje predugo, koralji umiru i e, to se pretvara, kao što vidite s desne strane, u pustinju u kojoj je došlo do pretjerane proliferacije zelenih algi i koralji su naravno umrli. Ako pogledamo e, fotografije iz e, svemira, 2016. E, je rizik za koraljne grebene sve veći i primjerice u Australiji grebeni su izgubili 10%, a rizik za to dodatno raste u svijetu koji će biti topliji za 1,5 stupanje. U našem izvješću smo isto tako definirali mogućnosti i strategije ublažavanja E, koje bi mogle ograničiti zatopljenje na 1,5 stupanj. Najambicizniji e, scenario je lijevo gore, a najmanje ambiciozni desno dolje. I vidite velike razlike između ovih različitih e, scenarija. Gotovo nema žutog područja u gornja dva scenarija, a žuto područje se odnosi na BEX. Radi se o procesu proizvodnje bioenergije s hvatanjem i sekvestracijom ugljika kako bi se smanjilo puštanje ugljika u atmosferu. Ali taj postupak BEX predstavlja rizike za ekosustave, za biološku raznolikost i sigurnost hrane za ljude, zato što postoji snažna konkurencija konkurencija sa poljoprivredom, odnosno proizvodnjom hrane za ljude, jer što smo ambiciozni e, sa, e, u pogledu proizvodnje hrane, više ovisimo o e, tehnologijom kao što je BEX. Kad bismo bili ambiciozniji, bilo bi više izgleda da nas čeka budućnost u kojoj se atmosfera neće zagrijati za više od 1,5 stupanje ambiciozno smanjenje emisija smanjuje potrebu za uklanjanjem ugljika i s time su povezane druge pozitivni učinci za ljudsko zdravlje, obnovu ekosustava, isto tako bilo bi pozitivnih posljedica na očuvanje biološke raznolikosti, manje konkurencije e, za iskorištenje tla i bolja sigurnost e, prehrane za ljude. Potrebno je, kad o ovome govorimo, govoriti i o drživim e, ciljevima razvoja Ujedinih naroda e, kada bismo zadržali zatopljenje na 1,5 stupnju, to bi nam olakšalo postizanje ciljeva održivog razvoja UN-a. Ovdje vidite za različite sektore um, razlike uh, u, uh, u dakle um, ponudi e, e, za energijom, ponudi energije i e, korištenjem zemljišta. Vidite da je situacija puno bolja za scenariju u kojem će temperatura porasti za 1,5 stupanj nego za 2 stupnja. Već tijekom moje prezentacije do sada ste mogli shvatiti da 1,5 nije optimalno, nego je to kompromis između onog što je izvedivo i ono što je realno. Međutim, eh, postoje određeni trigeri, određene točke preljevanja koje trebamo uzeti u obzir. Još uvijek nemamo potpune informacije o ranjivosti polarnih e, ledenih kapa i posljedica za globalnu razinu mora. Svakog dana učimo sve više na temelju istraživanja koje se proizvodi. Međutim, u ovom trenutku čini se da između 1,5 i 2 stupnja bi moglo biti, e, mogla biti točka preljevanja e, koja bi mogla povećati neproporcionalno veću, veće dizanje razine mora, dakle 10 do 12 metara drugim riječima, čak i pol stupanj predstavlja velike e, rizike. E, tu se približavamo paleonalazima pred e, Dakle, u, u, tom području pred 125 tisuća godina e, razina mora je porasla za 5 do 9 metara, a mi nismo sigurni e, koliko će razina mora još e, porasti. Prošli put kad je atmosfera imala 400 ppm ova CO2, prošli put kad je to se dogodilo, to je bilo pred 3 e, do 5 milijuna godina, a tada je razina mora bila više nego 7 metara više nego danas. I e, samo kao mm, referenca želim reći da e, je takva, takvo dizanje razine mora vrlo opasno. Naravno, situacija je kritična i moramo ubrzati sa aktivnostima ako želimo nešto pestići. Naravno, postoji inercija u političkom smislu i reakcije iz različitih zemalja su drugačije. Što se tiče izvedivosti, na temelju našeg izvješća možemo reći da prema zakonima kemije i fizike moguće je nastaviti zatopljenje do 1,5 stupnja. Da, imamo danas na raspolaganju tehnologije da bismo proveli mjere ublažavanja i da bismo učinili svijet boljim mjestom čak i ako temperatura poraste za 1,5 stupanj. Međutim, naravno, to podrazumijeva da tehnologija se nastavi razvijeti. Mora doći do preusmjeravanja financijskih e, tokova. Naravno, moramo zaustaviti subvencije za fosilna goriva i to je isto tako izvedivo i nema razloga da se to ne provede. Međutim, e, u ovom trenutku e, prepreka je ta da e, politike na temelju znanja i činjenica bi trebale povesti e, transformaciju u društvu. Međutim, još uvijek smo vrlo spori sa kretanjem u tom smjeru. Kako da dođemo do toga kako bismo ograničili za topljenje na 1,5 stupanja, emisije CO2 bi e, trebale do 2030. godine pasti za 45% u odnosu na razine iz 2010. godine i tada bismo i to, to je u odnosu na 20% za 2 stupnja kako bismo ograničili e, zatopljavanje na 1,5 stupanje, emisije bi trebale doći do nule oko 2050. godine, a smanjenje emisija koje nisu CO2 bi imalo izravnog pozitivnog učinka na ljude i na zdravlje. Na kraju želim vam e, odaslati nekoliko poruka. Klimatske promjene već utječu na ljude, ekosustave i živote širom svijeta. Ograničavanje zatopljenja na 1,5 stupanj nije nemoguće, ali bi zahtijevalo e, rapidne i dalekosežne tranzicije u svim aspektima društva. Postoje jasne pozitivne posljedice ograničavanja globalnog zatopljenja na 1,5 stupanj u odnosu na 2 stupnja ili više, a ograničavanje zatopljenja na 1,5 stupanj bi moglo ići ruku pod ruku sa E, postizanjem drugih ciljeva kao što su ciljevi održivog razvoja Ujedinjenih naroda. Svaki stupanj je važan i svaka godina i ono što učinimo u jednoj godini je vrlo važno. Hvala vam na pažnje. Hvala na prezentaciji, gospodine profesore. Doista nam je otvorila oči. Kolege, imate riječ. Izvolite, komentari i pitanja. Morate se javiti za riječ, da vas ugledam i prozovem. Gospodin Lize, izvolite. Da, hvala gospođe Pesiteće, hvala profesoru Portneru. Prvo opaska, nakon toga pitanje. Na kraju ste pokazali jedan slajd, slajd gdje političari lupaju glavom o zid ja bih vas e, molio, ne slažem se, nije to baš tako. Jedna je star Donald Trump, a druga je novi predsjed, predsjednik e, Brazila, Bolsonaro, koji u potpunosti dvoji i da pa će dovude u pitanje e, klimatske promjene. Ja pak mogu s ponosom reći da je naš glavni konzultant sudjelovao isto tako dakle u pregovorima o Pariškom sporazumu i nisu svi isti. Dakle, nije isto, dakle, iz koje ste regije, iz koje ste e, e, političke stranke. Bilo bi e, zapravo krivo svesti sve pod jedan nazivnik. Moramo diferencirati na tom planu. A sada malo o vašem zaključku. Mislim da postoji rizik, upravo zbog Trumpa i njemu sličnih, poput Bolsonara, brazilskog predsjedništva, brazilskog predsjednika koji čini se još gori od Trumpa. Veoma je teško tim ljudima objasniti da moramo svi kao čovječanstvo, dakle, poduzeti veliki korak koji nam treba do dosezanja cilja od 1,5%. I kao što ste rekli, dakle, vi u zaključku i naša e, predsjedajuća, dakle, svaki promil je važan i to treba reći svima i Amerikancima i Brazilcima. Bez obzira na njih Europa mora učiniti ono što može. I molim vas isto tako da nam vi još dodatno pojasnite što je to konkretno. Hvala. Dalja pitanja. Gospodin Hausling. Hvala na ovoj prezentaciji, doista je veoma dojmljivo kad e, čovjek to tako vidi. A isto tako i Bolsonaro, znamo što je učinio, dakle sad sa ovih 7900 km u Brazilu, to se isto mora odraziti na cijeloj priči deforestacija, dakle grabi nemilosredno e, sve bržim korakom napred u svakom slučaju i zahvaljujući njemu. Ali imamo i problem nordijskih šuma. Ja bih nešto pitao o ulozi poljoprivrede, koliko sam shvatio. U vašem scenariju to je od naročite važnosti, poljoprivreda. Ono što me čudi, e, pričate o biogorivima a to još je u najmanju ruku prijeporna tema. Ima li to doista učinak u smislu smanjenja emisija CO2? U najboljem slučaju, tvrdi većina, radi se o nečemu što je neutralno ili čak stvara dodatno opterećenje, a govorimo o CO2. Pitanje je, dakle, koja bi tehnologija tu bila u pitanju za e, e, limitaciju tih rizika i bi li to funkcioniralo? Hoćemo li dakle ovim oblikom poljoprivrede doista dakle smanjiti rizike? U svakom slučaju još premalo činimo po pitanju mnogih emisija. Isto tako imamo dakle i udio proizvodnje mesa koji bi mogao biti problem. Isto tako postavlja se i pitanje žitarice. Samo da još odgovorim kolegi Lizeu. Ja se isto nisam osjećao baš naročito prozvanim kao europski političar. Mi nismo ti koji moramo lupati glavom o zid. Ali konkretno Njemačka. Mi čak ni ove minimalne ciljeve nismo u stanju postići, tako da zapravo do neke mjere snosimo i mi odgovornost. I na nacionalnoj i na europskoj razini. Dakle, svi imamo odgovornosti i moramo biti u potpunosti svjesni toga. Hvala, gospođa Guterland. nakon toga možete odgovoriti, gospodine profesore. Hvala, gospođi, gospođi e, i hvala gospodinu partneru na ovom veoma zanimljivom izvješću na, na ovoj prezentaciji. Smatram da je to ove godine najvažnije izvješće koje je bilo pred nama, a pred sastanak u Katovicama mislim da ovo baš dolazi u pravo vrijeme. I e, vi nam stavite na raspolaganje nužne podatke. Dvije stvari me ohrabruju. Jedna je vaše izvijeće, a druga je Grata Thunberg u Švedskoj, jedna mlada djevojka koja je ostala kod kuće i nije pošla u školu umjesto toga krenula je na štrajk pred švedskim parlamentom e, gdje je promicala klimatska pitanja, rekla je da moramo više učiniti. Po pitanju klime postala je slavna zbog toga. Zahvaljujući vama, kaže, imamo na raspolaganju podatke koji su nam nužni. Možda ste već rekli sve što nam je važno, što moramo znati, no ja ću svejedno postaviti još e, poneko pitanje. Što vi konkretno mislite, a možda niste spomenuli? Jedna takva stvar – Europska unija je ostatak svijeta. Što mislite da moramo učiniti u smislu konkretnog postotka u odnosu na smanjenje emisija? 2030. imamo dakle cilj od 40%. Mi u parlamentu smatramo da bi to trebalo biti 55%, a ne 40%. Pitam se kako možete prokomentirati to. Također ste govorili i o životinskim vrstama. Pitam se Biste li mogli možda govoriti o konkretnim iznosima vrsta e, koje bi bilo ugrožene, da pače i smrću ukoliko dođe do ove razlike od 1,5 do 2%. Dakle, što bi to značilo po pitanju smrtnosti konkretnih životinja i brojke. Posljednje pitanje tiče se šuma. Ja sam iz zemlje koja je bogata šumama, najme Švedske. Pitam se stoga na koji način smatrate da šume mogu doprinijeti. I kao takozvani carbon sink, a isto tako i kao e, nadomjestak za fosilne materijale. Na koji način šume u tom smislu mogu odigrati ulogu u smanjenju, smanjenju emisije. Hvala i oprostite ukoliko zaboravim neki aspekt koji ste spomenuli u pitanju, no trudit ću se. Kao prvo, kolege iz Njemačke. Naravno, nisam želio ni na koga posebice osobice ukazivati prstom. Naročito međunazočnima, zbog inercije i zbog neznanja koje je na zabrinjavajućim razinama što se tiče dakle, klimatskih promjena. Isto tako činjenica je da postoje različite razine ambicije, međutim Europska unija e, poduzima mnogo po tom pitanju. U IPCC-u bavimo se analizom na globalnoj razini. I tijekom ovakvih prezentacija u svakom slučaju moram vam predstaviti širu sliku. Ne radi se tu konkretno samo o Europi, radi se o globalnoj slici. Siguran sam da u taj kontekst ne potpada nitko od vas u ovoj prostoriji, to je jasno, ali da takvih ljudi ima, to smo i sada čuli. Što se tiče e, biogoriva i e, energije e, organskog prijekla, u svakom slučaju, dakle, postoji potencijal u poljoprivrednom sektoru, to vidite i na sjeveru Njemačke, a ja sam upravo od tamo. U smislu visokog intenziteta uzgoja životinja, djelatnosti na tom području i isto tako proizvodnja bioplina u tom kraju, što je veoma aktualna tema. U svakom slučaju ja bih se veoma kritično mogao osvrnuti na to što se tiče eh, paksovih izračuna. Radi se o korištenju drva, o uzgoju drva u smislu proizvodnje primarne energije koja se eh, hvata i skladišti u eh, geološkim skladištima to je nešto što e, je proizašlo iz dnevnih studija kao tehnologija koja može poslužiti kao primjer, kao temelj u smislu implikacije, u smislu troškova samog ublaživanja klimatskih e, promjena. Može to doći još do neke diversifikacije, naravno, no u svakom slučaju još uvijek e, najisplativiji način da se CO2 uklanja direktno iz zraka i zatim da se to sprovodi u um, podzemna skladišta. Da, postoje određena otvorena pitanja, određeni rizici u smislu skladištenja. Isto tako postoji pitanje prihvaćanja javnosti. Radi se o tehnologiji koja se, koliko znam, koristi u Norveškoj. Radi se o prirodnim plinovima koji se uklanjuje iz CO2 i zatim kemijski pristup e, vezivanju CO2 i premještanju CO2. Nakon toga se to skladišti i ispušta u akviferima u Sjevernom moru, gdje postoji manji rizik po ljude. No, naravno da je sve to još okruženo pitanjima i pitanje je može li se provesti u nekim širim razmjerima. zaključak. Ukoliko možemo to izbjeći, moramo. To bi bio dobar zaključak. Što me dovodi do vaše druge opaske, gdje ste konkretno govorili, dakle, o NO2 i o proizvodnji mesa. Tu smo govorili o tome kako bi mogli biti posljedice po ponašanje ljudi. Veliko smanjenje proizvodnje mesa jest nešto što je poželjno u smislu promjene e, uzoraka ljudskih ponašanja. To neće naravno u potpunosti iskorijeniti E, potrošnju mesa, međutim u svakom slučaju to više neće biti u industrijskim razmjerima. Bilo bi dobro da smanjenje iznosi između 80 i 90%, što bi u svakom slučaju bio velik, velik doprinos. A što se tiče, dakle, emisija metana i ostalih štetnih emisija koje se veže na to, to su također važne i relevantne kategorije. Čim više, dakle, smanjimo CO2 emisije, do te mjere će to utjecati na našu klimatsku budućnost. Klimatsku budućnost, što znači da ne možemo naprosto zaboraviti na to. Jer se radi dakle još o veoma važnim stakleničkim plinovima, a ne samo o CO2. Naravno imamo sve te sektore na umu. I sada švedsko pitanje. Mislim da sam zapravo po pitanju šuma i moguće upotreba šuma već odgovorio na vaše pitanje. Dakle, ponovno oživljavanje šuma naravno mogao je biti veoma važan korak u kombinaciji s ambicioznim razinama smanjenja emisija kako bismo iskoristili svoje prednosti o kojima sam već govorio. Proizvodnja hrane za ljude, očuvanje bioraznolikosti i očuvanje ekosustava – i isto tako, čini se da bismo na raspolaganju imali dovoljno prostora za zaštitu bioreznolikosti. To bi sve, naravno, bili plusevi za klimu. Jasno je što je pred nama, u kojem smjeru bi trebalo krenuti. A što nam je potrebno? Ja nisam političar, ali tu sam viziju na neki način formulirao tijekom rada na svim ovim pitanjima. Moj je zaključak da bi se političari u našim zemljama trebali dogovoriti o velikim općenitim globalnim strukturnim promjenama i o konkretnim paketima mjera, poskupljenje svega što visi od CO2, a s druge strane smanjenje cijene za sve što se proizvodi na održiv način. Primjerice, biološka proizvodnja više nije luksus, već nešto što je normalno i što je cijenovno dostupno svima. Mislim naravno na hranu na biološku poljoprivredu, proizvodnju, a da se pak penalizira na taj način industrijska proizvodnja hrane upravo zbog štete koju nanosi okoliš. Međunarodna suradnja je naravno nužna na toj razini. A tu se vraćam na prvo pitanje u ovom nizu pitanja. Međunarodna suradnja jest preduvjet i, ali i jedan od elemenata inercije i političke paralize koje su trenutno na dijelu. Što se tiče klimatskih ciljeva Europske unije, tražilo pet 45% u odnosu dakle na 2010. No, e, za sve nas referentna vrijednost je zapravo 1990. Dakle, ukoliko uzmemo dakle, vrijednost za Europsku uniju iz 1990. i, i e, e, shvatimo, dakle, do 2010. smanjenje je bilo 15% i zatim izračunate sve to, 55% bi zapravo bilo upravo ono što je potrebno kako bismo na globalnoj razini postigli onaj e, prosjek u smislu smanjenja koji je potreban. No to znači da svi moramo sjesti za isti stol i poduzeti iste korake a kao što znate na e, UNFCCC i u, međunarodnim dakle e, krugovima e, te zemlje traže, dakle se zove proračun za ugljik više nego čak i industrijske zemlje. Turska, Južna Afrika, neke tih zemalja upravo, u nekim od tih zemalja upravo u tijeku izgradnja najvećih pogona koji koriste ugljik koje je svijet ikad vidio. Treba učiniti više industrijske zemlje treba učiniti više kako bismo uopće dosegli i ovu kvotu od 45%. Toga moramo biti svjesni. Što se tiče vašeg pitanja o životinskoj smrtnosti, dakle fiziološki kontekst, da tako kažem, ne mogu vam dati konkretne brojke u odnosu na stoku. To je nešto što planiramo u okviru sljedeće procjene. Nismo to uključili u ovo izvješće no na temelju primarne znanstvene literature znamo da zapravo vrijede ista načela kao i za ljude u smislu e, reguliranja temperature. Jedna vrsta reagira ovako, druga onako. Imamo isto tako podatke u odnosu dakle, na produktivnost stoke u smislu proizvodnje mlijeka i slične relevantne podatke, što je zapravo prvi korak prema određivanju smrtnosti u odnosu na vrućine. Zatim, suše su dio istog konteksta i sasvim je jasno, 1,5% u tom kontekstu postaje brojka koja je veoma jasna u kontekstu, dakle, smrtnosti, smrtnosti stoke i životinja općenito. A što se naše vlastite vrste tiče, tu govorimo o, stotin, o desecima, ako ne stotinama tisuća ljudi koji će biti žrtve ukoliko ne učinimo nešto da usporimo i zaustavimo klimatske promjene. Sjećate se 2003. i toplinskog vala tijekom ljeta. Mnogi su ljudi umrli. Međutim, u tom trenutku i poduzeli smo određene korake, nadamo se da možemo u dobrim intervencijama dakle smanjiti te tužne brojke. No oni koji su siromašni, koji su na rubu društva, izloženiji su od nas i njima će biti teže. Prognoze govore s rastućim temperaturama na planeti će biti mjesta koje uopće više neće biti na raspolaganju kao ljudska staništa, upravo zbog učinka klimatskih promjena. Hvala, još tri govornika. Gospođa Livazi, izvolite. Hvala vam na ovom izlaganju. Mislim da je dobro imati ove informacije i usporediti razliku između 1,5 i 2 stupnja. Kao što znate, imamo energetski paket koji je izglasan u parlamentu o upravljanju energetskom unijom i zacrtali smo si ciljeve 32% obnevljivih izvora energije do 2030. godine i 40% smanjenja ugljeničnih plinova, stakleničkih plinova. Ali u sredu znamo da će naš povjerenik predstaviti dugoročnu strategiju i da se on usredotočio na ovih 1,5 e, stupnjeva. E, imajući za cilj 0% do 2050. godine. To ste i vi rekli, ali kako Europska unija može tome doprinijeti? Jer nula neto emisija do 2050. godine znači da bi Europska unija to trebala postići do 2040. godine. Također smo uključili i strategiju o metanu. E, to, je, to nije bilo lako, ali smo uspjeli u tome jer e, metan je u kratkoročno jako prisutan u stakleničkim plinovima i želim se zbog toga vratiti na to pitanje i to naglasiti. Danas u e, Le Monde piše francuske banke financiraju masivno e, naftu i ugljen i e, francuske e, banke su e, uložile 71% financiranja u fosilne energije. Zar ne bismo trebali onda kažnjavati i banke? Jer ako banke financiraju razvoj fosilnih goriva, onda je to nešto za što će posljedice snositi e, ljudi i porezni obveznici e, zbog e, oporezivanja nafte i dizela i možemo se zapitati što mi radimo ovdje u Europskom parlamentu na tu temu. Dakle, kao što možete vidjeti, informacija stanovništva je ovdje ključna, a političari moraju, dati, moraju služiti kao primjer kako bismo svi zajedno imali jedno dobro ponašanje kako bismo postigli te zacrtane ciljeve. Hvala. Sada gospodin Gebrandi. Hvala gospođo predsjedavajuća i hvala najljepša profesoru koji je ovdje sa nama i koji nam je rekao koje je njegovo mišljenje o ovom važnom pitanju. Možda mislite da ovo nije pozitivna poruka, ali postoji tu i određeno e, svjetlo koje nas vodi ka tom cilju od 1,5 pet stupnjeva pod uvjetom da to doista želimo postići. I mislim da na jednom od ovih slajdova možemo vidjeti i e, činjenicu da društvo jednostavno nije spremno za ove radikalne promjene koje su nužne kako bismo ostali ispod 1,5 stupnjeva, iako je to nužno, a naročito ako e, doista čujemo poruku koju šaljete ovim izlaganjem i mislim da ograničeno povećanje e, zbog ovih e, e, klimatskih promjena dovodi i do prosvjeda u društvu. Imam tri konkretna pitanja. Prvo se tiče ovog što ste vi rekli. Rekli ste da tehnološki govoreći je moguće ostati iz od e, ovih 1,5 stupnjeva. Imam dojem da ovdje niste govorili samo o budućim e, tehnološkim naprecima, već da ste zapravo mislili na tehnologiju koja nam je sada na raspolaganju, pa nam možda možete nešto više o tome reći. E, koliko tehnološkog napretka nam je potrebno kako bismo došli do ovog cilja. Drugo pitanje se tiče bioraznolikosti. Vi ste sasvim jasno rekli E, kada ste govorili o koralnim grebenima, da e, i o skladištenju ugljika, da možemo učiniti više za očuvanje bioraznolikosti, ali možete li nešto više o tome reći koja su očekivanja čak i ako odemo malo iznad ovih 1,5 stupnjeva i kakva je opasnost za različite vrste? I moje konačno pitanje e, se tiče ovih e, granica. Zapravo mi želimo ostati ispod, ispod 1,5 e, stupnjeva jer se bojimo da ako pređemo tu granicu nećemo više moći kontrolirati posljedice klimatskih promjena. I znamo da postoje i vrlo visoke temperature kojima smo svjedočili ovog ljeta, čak i do prije nekoliko tjedana na Arktiku. E, pitam se jesmo li već došli do tih nekih granica na Arktiku ili e, se vi ne slažete s tim s obzirom na vaša istraživanja. Hvala. sada je gospodin Pedičini. Hvala gospođo predsjedavajuća i hvala e, profesoru na ovom izlaganju. Ja želim dati jedan komentar i postaviti jedno pitanje. Pitanje koje se tiče priopćenja o globalnom zatopljenju. Vi ste nam rekli da trebamo na drugačiji način govoriti o svemu ovome, govoriti o prednostima toga da ostanemo na 1,5 e, stupnjeva, a ne toliko govoriti o negativnim posljedicima toga ako pređemo 2 stupnja. No, to je udaljeno od onog o čemu govore naši građani, jer već sada smo iznad e, te referentne točke i već sad e, svjedočimo katastrofama i strašnim e, klimatskim posljedicama. Dakle, moramo na neki način opravdati ono što, kroz što danas prolaze građani i Europske unije i šire. Kada govorite o podacima koji nas e, vode u budućnost do 2100. godine, na primjer, to je dosta daleko. Mislim da e, se ne možemo s tim poistovjetiti, pa moramo govoriti o nekim bližim datumima. Govorite isto tako o udaljenim regijama, o Artiku, ali možda trebamo više govoriti o onom što se dešava u našoj blizini, dakle o e, poplavama, o dezertifikaciji, o E, sličnim e, situacijama, odronima i tako dalje. Jer jedino na taj način ćemo to približiti građanima. A posljednje pitanje, ne mislite li da je glavni izazov danas ne taj da znamo e, koji su znanstveni zaključci globalnog zatopljenja, već na koji način dobro informirati građane o tome, jer su građani ti koji plaćaju cijenu za to i to je plaćaju sad, a ne za sto godina. Hvala, želi još netko uzeti riječ? Ne, onda vas molim da odgovorite na postavljena pitanja. Izvolite. Hvala. Hvala vam na još jednom nizu e, pitanja. Evo, Najprije ću govoriti o smanjenju emisija. Ako e, trebate, ako želite postići neto e, nula emisija do 2040. godine i ako želite obavijestiti stanovništvo o tome, onda vam ne mogu ja reći što je na europskim državama da rade kako bi postigle taj cilj jer nemam dovoljno detalja o tome. Ali vi ste spomenuli jednu od glavnih prepreka, a to je financiranje fosilnih goriva do kojeg još uvijek dolazi. Naročito kada govorimo o e, financiranju e, ugljena i e, sada se trebamo okrenuti ka novim tehnologijama kako bismo mogli ublažiti posljedice ovih e, klimatskih promjena. U budućnosti, dakle do 2050. godine imamo e, cilj od 1,5 stupnjeva prema Pariškom e, sporazumu. Ali zbog određenih tehnologija koje se koriste u određenim područjima morat ćemo prebaciti E, taj cilj izmijeniti ga u e, nekim područjima, naročito kada govorimo o prometnom sektoru koji je glavni problem. E, to je nešto što je povezano sa pitanjem tehnologija koje se još uvijek moraju e, razviti ili poboljšati, dakle to je povezano s ovim drugim pitanjem, jer imamo e, za cilj poboljšati te tehnologije kako bismo zamijenili fosilna goriva. Dakle, postoje određeni izazovi koji su pred nama, ali ono što sada možemo primijetiti, a to sam primijetio i u Njemačkoj, e, ministar za okoliš je slično nešto rekao da povećanjem e, poreza e, na e, dizel i naftu je samo prvi korak, ali to je nešto što frustrira stanovništvo i taj neto učinak ne bi trebao povećavati trošak, naročito ne za e, siromašne i ranjive populacije u našim e, državama. Mi trebamo kombinirati različite instrumente, a to je politički zadatak kako bismo izbjegli e, bilo kakvu frustraciju među stanovništvom. Što se tiče razvoja tehnologija, mislim da je ovdje glavno pitanje to što su neke tehnologije tu, ali trebamo ih sada e, trebamo sada vidjeti koje će biti područje primjene tih tehnologija. U slučaju alternativnih goriva, na primjer, evo sada mi pada na pamet sintetičko gorivo koje se može koristiti za zračni promet ili pomorski promet, ali e, potrebno nam je da imamo pristup električnoj energiji koja će se proizvoditi ili energijom vjetra ili e, mora ili korištenje hidrogena koji će se onda koristiti za recikliranje CO2 i e, proizvodnja metana i drugih organskih e, goriva koji su potrebni za e, kerozin ili e, za drugu naftu koja se koristi u prometu. I to je nešto što se može koristiti u određenim tržištima koji se nazivaju nišom. Ja koristim vozilo koje koristi alternativna goriva i sintetički plin koji se može reciklirati. Dakle, to je moguće E, ljudi bi trebali na neki način e, pokušati ne koristiti e, dizel gorivo, ali to podrazumijeva određena ulaganja. I ljudi moraju biti u mogućnosti to uraditi kada žele zamijeniti svoje staro vozilo i kupiti novo. Dakle, u tom smislu trebamo pronaći ravnotežu među instrumentima ne ulazeći previše u detalje, već e, trebamo na neki način ljude e, usmjeriti prema alternativnim rješenjima. To bi nam bilo svima od koristi. A što se tiče e, provedbenog područja primjene, trebamo poboljšati i energetsku učinkovitost i to je ta kombinacija koja bi nam bila potrebna kako bismo ubrzali prelaz na e, alternativne vrste prevoza. Potreba nam je i prelozni e, period. Ne trebamo samo povećavati e, poreze i naknade za e, dizel i gorivo. Možda bi javni prijevoz trebao biti besplatan i tu treba ulagati. Dakle, to je ta tranzicija. U izvješću 1.5 e, je jasno rečeno koliko e, ulaganja je potrebno kako bi došlo do tih tehnoloških promjena, a da u tom prijelaznom periodu treba ulagati 700 tisuća milijardi eura u druge dimenzije prevoza i neki ljudi su to e, usporedili sa e, ratnim tranzicijskim ekonomijama koji i to vam govori koliko pažnje će biti potrebno kako bismo došli do te faze kada ćemo napustiti stare e, goriva i stare metodologije i kada ćemo preći na nove ali to je jedan od preduvjeta da postignemo cilj. Postavljeno je pitanje o bioraznolikosti. U posljednjem e, izvješću e, pokušali smo procijeniti, ali nismo uspjeli identificirati koliko vrsta je nestalo zbog klimatskih promjena. Mislim da sada postoji izvješće o samo jednoj vrsti koja je potpuno nestala. Dakle, tu se radi o kombinaciji pitanja i e, smanjenje bioraznolikosti na određenim mjestima kao što smo to vidjeli na e, nižim e, širinama ne znači nužno da ta vrsta nestaje, ali gubi stanište na određenim područjima, u tropskim područjima će do toga prvo doći i dešava se ne samo sada u ovom periodu, kombinirajući to i uz ljudsku aktivnost, već i kasnije. I mislim da je ovo razdoblje koje možemo nazvati razdobljem masivnog uništenja. Postoji dosta e, gubitaka tropskog života koje se može usporediti sa masovnim uništenjem uništenjima kojima smo svjedočili u e, prošlosti. Ali ove izmjene u prirodi se dešavaju e, najbržim e, ritmom u odnosu na posljednjih 50, ako ne i 300 godina. I tu do tih te izmjene dovode do vrlo štetnih e, posljedica, ali ova e, brzina kojom se to dešava je već utvrđena i možemo pokazati koliko je hitno pronaći rješenje da se smanji e, povećanje da se smanje povećanje ovih negativnih posljedica. Zatim, što se tiče e, priopćenja i komunikacije, naravno da mi možemo e, u Europi nešto učiniti po ovom pitanju. U IPCC-u e govorimo o tome na koji način ublažiti ove posljedice, ali vrlo teško, metodološki govoreći, je E, reći da je do određene negativne posljedice došlo uslijed e, samo e, jednog aspekta. Na primjer u Italiji kada je došlo do ogromnih poplava zbog intenziteta tih poplava svi koji su zainteresirani u ovom području su pomislili na klimatske E, promjene, ali e, reći to e, javno je ogroman izazov jer mi vrlo sporo napredujemo na ovom području i ne možemo tek tako davati takve izjave, ali možemo reći da su naša razmatranja u skladu sa predviđanjima IPCC-a u posljednjih 30 godina i da je to u u skladu dakle s našim predviđanjima i da su ta predviđanja možda sada predviđanja za koje se smatra da su ekstremna, ali će postati normalnim eh, za 30 godina. Dakle, to je aspekt koji moramo sigurno naglasiti u ovakvoj raspravi. Zatim, što eh, kada govorimo o boljoj budućnosti, moramo naglašavati dakle e, da je bolje zadržati se na 1,5 stupnjeva nego ići ka 2 e, stupnja i više govoriti o prednostima zadržavanja na 1,5 stupnjeva nego o e, negativnim posljedicama ako dođemo do 2 stupnja. I to također trebamo imati na umu kada govorimo o komunikaciji. Hvala. Mislim da bi to bilo sve za sad. Hvala najljepša profesore, hvala svim kolegama. Mislim da je ovo bila zanimljiva razmjena mišljenja. Doista cijenimo što ste bili ovdje sa nama. Ovo je za nas sve bilo vrlo zanimljivo, e, naročito u svjetlu održavanja konferencije u Katovicama. E, tako da vam se želimo još jednom zahvaliti na dolasku i zahvaljujemo se svim kolegama. Uh, Sada prelazimo na prigovoru o maksimalnim razinama ostataka za maksimalnim razinama ostataka za acetamiprid u određenim proizvodima. Radi se o prijedlogu rezolucije konkretnije. E, su izvjestitelji su ovdje. Prva će uzeti riječ gospođa Godin. Hvala, gospođo predsjedateljice. Kao su izvjestiteljica želim prvo zahvaliti kolegama koji su sudjelovali u izradi ove rezolucije. Mi e, smo htjeli e, povisiti maksimalne razine ostataka za acetamiprid, za stolne masline i masline za proizvodnu ulja. E, komisija predlaže utrostručenje MRO-a za, za masline sa 0,9 na 3 mg po kilogramu, što je e, četverostruka količina za masline u odnosu na ono što danas imamo. E, komisija za to je koristila EFSINU studiju koja je predložila da se smanji e, vrijednost za 12 proizvoda, poljoprivrednih proizvoda, ali da se poveća za e, ječam, za masline i za zob. Te preporuke u odnosu na ekološku krizu e, u južnoj e, Europi e, koje traje od 2013. koje su povezane sa bakterijom Xylella fastidiosa u ovom trenutku e, sanitarne kontrole nisu dovoljno jake na europskom e, području. Isto tako, protokol e, za sprječavanje širena bolesti dozvoljava rašireno korištenje tog neonikotinoida koji je zabranjen u Francuskoj. U 2016. maksimalne razine ostataka su povišene, a sada komisija to želi još dodatno povećati za tri puta. Na kraju ne smijemo e, sami sebi lagati u pogledu e, činjenica da se danas više maslina tretira acetamipridom. Taj e, cilj je veliki problem zato što osim nedostatka solidnosti procjene učinka acetamiprid jest proizvod koji ubija oprašivač i to od proljeća do jeseni kada su pčele u punoj aktivnosti. Budući da maksimalne razine ostataka su koje su sada dopuštene su već kritične, a povećanje bi imalo pogubne posljedice. EFSA o toj studiji u svojoj, u svojoj studiji ništa o tome ne govori a e, to vodi u pitanje legitimnost e, čitavo postojanje, odnosno aktivnost te agencije. E, ovdje vam moram ukazati na radu sveučilišta Salanto u e, Italiji u pogledu bakteriofaga koji su e, napravili e, vrlo relevantne, važne studije na ovu temu. A kako bismo postigli naše primarne ciljeve, odnosno kako bismo zaštitili Ispričavam se. Zahvaljujući inovacijama, zahvaljujući um, preuzimanju odgovornosti uh, um, i uh, sustavnom korištenju pesticida, mi smo u aneksu 2 uh, predložili bolji prijedlog za masline u odnosu na ovaj pesticid. Hitno je da pojačamo borbu protiv um, E, gubitka oprašivača u e, prirodi i e, da radimo na održivijem korištenju pesticida i krenemo prema zabrani neonikotinoida. Evo, dragi kolege, to su naši glavni ciljevi u odnosu na zaštitu zdravlja i očuvanje biološke raznolikosti i zbog toga vas molim da podržite ovaj prijedlog. Hvala. Hvala lijepa. A sada u ime Balasa gospođo Kadenbach. Da, hvala u svakom slučaju mom kolegi. Mi se isto tako protivimo ovim najvećim količinama acetamipirida u e, maslinama. Radi se o nikotinoidu koji se koristi kao pesticid i e, za suzbijanje raznih insekata i nametnika. Komisija je to i druge substance, druge tvari zabranila dakle početkom ove godine. To šteti dakle nervnom sustavu i insekata. Međutim, e, komisija nije u potpunosti dakle odlučila isključiti mogućnost korištenja te, te tvari diljem Europe. Već se sada stvar dijeli dakle, na tri načine. Imamo dakle, prvo 0,9 mg po kilogramu Sada je to podignuto na 3 mg po kilogramu u trenutnom dakle, predlogu komisije. A još 2016. se s 0,1 e, na 0,9 mg po kilogramu e, povisila e, dozvoljena količina. I čini se da se sve više i više koristi ta tvar, a to se odrazuje na okoliš, na pčele, na okoliš i na samog čovjeka. To nije nešto e, o čemu dovoljno vodimo računa. 80% dakle insekata je pogođena time dakle u Europi posljednjih godina i neke vrste su dakle e, u izumiranju. Pitanje je dakle masovnog modela proizvodnje kako ove tvari tako i pesticida općenito u tom smislu bi podizanje dakle tog minimalnog udjela moglo imati e, štetne posljedice po ljudsko zdravlje. Najnovije znanstvene studije pokazuju da bi trebalo do velike mjere razumjeti na koji način se mogu kombinirati ove kemijske stvari, kemijske tvari kako bismo shvatili njihov utjecaj na ljudsko zdravlje to ide dakle kao pitanje on kraj ovog prvog temeljnog pitanja e, minimalne količine minimalnog udjela koji je e, dopušten. Moramo zaštititi, dakle, komisija i ostale europske institucije, dakle, građane, građanke i okoliš. U tom smislu, dakle, moramo spriječiti sve opasnosti i rizike. Postoje već alternativne tehnike kako bismo smanjili ili u potpunosti spriječili štetu a moramo isto tako podržati i poljoprivrednike. Što se tiče, dakle, ovog novog prijedloga komisije, on je nekoherentan i neće u svakom slučaju polučiti rezultat koji želimo, koji će biti e, pozitivan po zdravlje građana Europske unije. U tom smislu, dakle, apeliramo na komisiju da ograniči razinu na 0,5 mg po kilogramu. Hvala. Uh, Hvala, gospođa Rivazi. Hvala, gospođo predsjedateljice. Ja imam iste argumente kao i kolegice. Možda možemo precizirati da je stalni odbor Europske unije nadležan za pitanje ovih tema koji je revidirao 2018. te maksimalne razine ostataka. S jedne strane imamo, a to nije održivo, s jedne strane imamo neonikotinoide, znate da u Francuskoj su zabranjeni, ali e, općenito govoreći e, u Europskoj uniji smo ih smanjili za sve, e, za svo voće i povrće i to na drakonski način, osim za masline i maslinovo ulje. Što to znači? To znači da ćemo pobiti pčele, pobit ćemo oprašivače, pobit ćemo insekte, jer neonikotinoidi ne prave razliku između pčela i drugih insekata. Problem je, dakle, ksilela fastidioza koja je bakterija na jugu Italije. Evo, tu su Talijani, dakle, postoji ta bakterija i e, na Korzici i na jugu Francuske gdje se koristi taj pesticid. Međutim, to ima i posljedice na e, ljudsko zdravlje, na biološku raznolikost isto tako, ali svakako na zdravlje jer što ćemo više koristiti taj proizvod, e, to će se on nalaziti u koncentriranim količinama u maslinovom ulju. A brojke pokazuju da već 2016. godine, i to je kolegica rekla, komisija je već povećala za tri puta od 0,01 na 0,9 eh, miligrama po kilogramu. Sad ćemo prići na 3 miligrama po kilogramu. To znači da će smo povećati eh, dozvoljene količine za 10 do 20% sve skupa. Građani više ne žele da se koriste e, pesticidi, vrlo su osjetljivi na gubitak biološke raznolikosti i nije mi jasno u trenutku u kojemu imamo alternative zašto idemo povećavati maksimalne razine ostataka. Želim svim kolegama reći sutra glasujemo i potrebno je da glasujemo za ovaj prigovor. E, napravili smo prijedlog da se to ograniči na 0,5 i e, nećemo koristiti piti maslinovo ulje koje će biti e, zagađeno ovim e, pesticidima. Ako se to ne učini, svi ćemo prijeći na ekološko maslinovo ulje. U Italiji e, smo vidjeli što se dogodilo. Dakle, želimo postići maslinovo ulje bez pesticida, odnosno bez tih ostataka e, u količinama koje su ovdje dopuštene. Dakle, molim vas glasite ovako e, sutra ujutro. Hvala lijepa. Sada je vrijeme da riječ dam izvjestiteljima u sjeni. Prvi gospodin Curkanov bi bio, ali umjesto njega gospodin Hasen. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice. E, moram e, se ispričati u ime mog kolege, pa ću vam e, ispričati i pročitati njegovu izjavu. Ovaj prijedlog e, povećava zaštitu potrošača jer želi ograničiti povećanje maksimalne razine ostataka za e, acetamiprid. E, tu se radi o dva zahtjeva da se poviše, e, povise MRO razine za stolne masline i masline za proizvodnu ulja i zob i ječam. Radi se dakle o upotrebi pesticida koji koriste acetamiprid. Ta dva zahtjeva imaju dakle e, procjene rizika i EFSA je zaključila da se radi o proizvodima koji su korisni, koji su sigurni za potrošače. Mi smo e, svjesni utjecaja na pčele, ali moramo imati na umu da uredba o stavljanju na tržište proizvoda za zaštitu bilja velikim dijelom ovo pokriva. EFSA nije uzela u obzir nepovoljan učinak za pčele, e, niti zahtjev za e, produljenje roka odobrenja za acetamiprid. E, EFSA nije utvrdila da se radi o nepovoljnom učinku za pčele, a razlika, odnosno povećanje sa 0,9 miligrama po kilogramu u 2016. godini na temelju dobrih proizvodnih e, praksi u EU koja je za cilj imala borbu protiv bijelih e, muha. E, a za borbu protiv muhe koja i, i moljca koji napadaju cvijete masline odlučeno je da će se povećati MRO, a MRO od 0,5 mg po kilogramu ne bi dozvolio učinkovitovu borbu protiv ovih nametnika. E, moj kolega slače se sa svim prijedlozima, posebno um, odredbom iz e, članka 46. uredbe 396. iz 2003. godine zato što Europska unija ima e, vrlo strogo zakonodavstvo u pogledu pesticida. Hvala. Sada gospodin Pedićini, izvolite. Presidente. Hvala, gospođo predsjedajuće. Najkraće moguće. Želim umiriti ove koji promiču ovaj prijedlog. Radi se, dakle, o temi koja je poznata. Činjenica da se ovo koristi u, u velikoj mjeri u Italiji kako bismo spriječili dakle, štetočine da nam unište usjeve. E, ne, nema te implikacije za koje se desugira da e, ima. Radi se dakle o određenim dakle, selektivnim akcijama gdje se pokušavaju iskoristiti određeni nametnici i radi se između ostalog o tome da se koriste i druge održive fitosanitarne E, strategije. U ovom trenutku u Italiji su na vlasti e, veoma, veoma opasni populisti. E, I vidjet ćete da se stvar promijenila u odnosu na to kakva je bila prije, ali mi ćemo se boriti protiv tog problema. Hvala, gospođa Gardini. Da, hvala. Mi, kao sustav koji vrijedi u Italiji, vi kao predstavnici Italije ne bismo glasali za e, ovaj prigovor. Čak i ukoliko je komisija dakle dobila mišljenje EFSA i zaključila da nisu e, ustanovljeni nikakvi rizici za potrošače, obzirom na to da se radi o nikotinoidu koji bi mogao biti problematičan za zdravlje pčela. Dakle, mm, mislim da bismo se mogli zadržati e, na tome da izrazimo potrebu za određenim mjerama predostrožnosti u tom smislu ali mm, u prigovoru se želi dakle smanjiti e, trenutne dakle e, maksimalne udjele do 0,5 mg po kilogramu umjesto 0,9 mg po kilogramu, a to je ono što je trenutno na snazi. I dalje sam prilično zbunjena. Kada čujem kako se napada Europska agencija poput EFSE, Čula sam ovdje određene istupe koji mi se čine prilično oštri, uznemirujući. Svatko ima pravo ne slagati se s određenim mišljenjem, imati drugčije mišljenje. Međutim, napasti na takav način vjerodostojnost e, Agencije Europske unije poput EFSA čini mi se da ide prilično daleko on kraj institucionalne korektnosti. No, e, rekavši to, svatko je odgovoran za vlastite izjave. Ipak smatram da one koje su nekorektne po svojoj prirodi ne bi trebalo biti uzete u obzir. E, rekavši to, činjenica i jest da postoji određena zabrinutost i želim podući to. Mogli bismo podržati ovaj prigovor kad bi se on odnosio isključivo na podizanje e, granica. Ali, osim o konkretnom udjelu, tu se želi isto tako smanjiti i aktualna ograničenja, aktualne razine koje su dopuštene. A to znači maslinare, naročito talijanske, ostaviti bez alata koji im je ključan za fitosanitarnu zaštitu. Ne znam zbog čega se, se odbija to da se uzme obzir činjenice da biljke kao i ljudi trebaju fitosanitarnu zaštitu. U slučaju biljaka zove se fitosanitarna zaštita. Kad se mi ljudi razbolimo, idemo u bolnicu, liječimo se. Zašto? Ne poći od pet postavke da i biljkama treba ista briga, da im treba liječenje. A isto tako da im treba i prevencija. I povrh toga upravo Talijani nam kažu dakle kako bismo imali dakle podatke koji bi e, poduprli dakle ovu razinu koju, koju nije potrebna nijedna studija, trebalo bi provesti barem godinu dana konkretnih provjera i pokusa na terenu. I scenarij jest, dakle, da se ne podrži ovaj prigovor i da slijedimo komisiju, dakle, koja bi rado podigla na 3 mg razinu rezidua koja je dopuštena umjesto i s druge strane, dakle da je ostanemo pri onome što je aktualna razina, dakle 0,9 mg po e, kilogramu za korištenje dakle ovog tipa zaštite. U svakom slučaju treba dakle e, pojačati stvar na znanstvenoj razini, a isto tako i provesti pokuse na terenu koji će dokazati da je ovo nešto što je doista održivo. Inače zapravo samo tapkamo u mraku. Hvala. Hvala. Sad je e, na redu komisija. A sada nećemo ponovno svim suizvjestiteljima dati riječ, premda to inače radimo, ali vas je toliko da ne možemo svima ponovo dati riječ, ali evo komisija sada može e, dobiti priliku da odgovori. Oni zato e, posljednji imaju riječ, a rasprava koju želite voditi možete voditi među sobom. Izvolite, Europska komisija. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice. Hvala vam na ovoj raspravi. Pred nama je situacija koju možemo nazvati situacijom e, zabune o pravnom okviru koji su potrebni e, koraci za poduzeti i e, kakva znanja imamo o maksimalnim razinama ostataka. Želim izniti četiri ključna primjedbe. Prva jest da uredba o MRO-ima, a to je naš okvir za djelovanje ovdje, glavni cilj te uredbe je osigurati visoku razinu zaštite potrošača. Predložene razine ostataka e, bilo da rastu ili da se smanjuju, a većina ih se smanjuje, te preporuke temelje se na solidnim, pouzdanim procjenama EFSE na temelju dokaza iz baze podataka i imamo eksplicitne naznake od EFSE da su sve ove maksimalne razine sigurne. Te su razine isto tako određene na razini koje su sve temelje na bazi podataka za masline i tolne masline u ovom prijedlogu rezolucije predlaže se 0,5. Mi nikako ne vidimo na, kojem, na kojoj osnovi je izračunata e, ta razina. Dakle, da podsjetim, uredba o MRO-ima ima za glavni cilj zaštitu potrošača nije osmišljena da bi zaštitila okoliš ili da bi štitila oprašivače ili zdravlje životinja. Ta pitanja, a to je moja druga primjedba, se e, nalaze u drugom pravnom okviru, a to je uredba 1107 iz 2009. godine o proizvodima za zaštitu bilja. A tu, u tom kontekstu, za tvar acetamiprid provedena je vrlo temeljita procjena rizika i to nedavno. E, prijedlog rezolucije to ne spominje. Ali e, Nedavno, vrlo nedavno je provedena vrlo temeljita procjena od strane EFSE gdje je određeno da kriteriji za odobrenje acetamiprida su bili zadovoljeni, da nije bilo nepovoljnih učinaka za zdravlje ljudi, a moram naglasiti, niti je bilo negativnih učinaka za e, pčele ili oprašivače. Početkom 2018. godine odabrenje za acetamiprid e, u odnosu, dakle, s obzirom na kriterije e, ljudskog zdravlja, okoliša i zdravlja oprašivača je obnovljeno sa značajnom podrškom državama članica. I želim naglasiti da sustava, mislim da je to jaka strana sustava, Mm, tvar po tvar ocjenjuje na temelju rizika, a ne ocjenjuje e, klase tvari kao što su neko, neonikotinoidi. Mi svaku tvar razmatramo posebno na temelju raspoloživih podataka i e, ta procjena je provedena i sigurna sam da je na adekvatan način e, vrlo detaljno provedena takva analiza zacetamiprid. i prid. Dakle, kada bih e, govorila o učincima e, na e, oprašivače u okviru uredbe MRO ja bih izlazila daleko izvan okvira nadležnosti Europske komisije u tom okviru, ali to je pokriveno odobrenjem za acetamiprid početkom 2018. godine. s time na umu vrlo je jasne da e, smo u postupku odobrenja acetamiprida odgovorili na sve dvojbe izložene u ovom prijedlogu rezolucije u pogledu maksimalnih razina ostataka acetamiprida. Još nešto želim reći u odnosu na predložene razine, e, maksimalne razine ostataka EFSA i tu mislim da moramo biti vrlo oprezni u odnosu na e, vjerodostojnost EFSA. E. EFSA je vjerodostojna agencija, institucija. Oni su e, odgovorno ustvrdili da se radi o sigurnim razinama za stolne masline i masline za proizvodnu ulja. Ako želimo govoriti o povećanju MRO-a. Zašto je do toga došlo? Jer je došlo do zahtjeva. Podneseni su zahtjevi e, zbog e, primjene dobrih poljoprivrednih praksi za borbu protiv maslinine muhe. Radi se o jednoj od najdestruktivnijih e, nametnika, odnosno štetnika na jugu Europe. Radi se o štetniku koji uzrokuje velike probleme, ima veliki destruktivni potencijal. I kao što sam rekla, na temelju podataka i na temelju sigurnih e, razina, maksimalnih razina ostataka moguće je povećati ih do ove razine. Isto tako mislim da postoji pogrešna percepcija o tome što e, to znači za količine proizvoda e, za zaštitu bilja koji se koristi. Čula sam da se govorilo o četverostrukojim dopuštenim količinama u odnosu na prethodni MRO. Postoji malo sofisticiraniji način za računanje i povećanje MRO-a nije izravno proporcionalno u odnosu na količinu proizvoda koji se koristi. Mi smo analizirali brojke i maksimalno povećanje bi bilo najviše 40%, a ne 4 ili 3 puta kao što je navedeno. Prije nego što iznesem svoje zaključne primjedbe, želim reći da ova uredba kakva jest je vrlo važna zato što smanjuje e, MRO za različite proizvode kao što su jabuke, kruške i breskve upravo zbog zaštite potrošača jer se te razine moramo, moraju sniziti kako bi se osigurala veća razina sigurnosti potrošača. Na kraju želim reći da je ova uredba vrlo važna za povećanje zaštite potrošača u potpunosti u skladu sa ciljevima uredbe o maksimalnim razinama ostataka. Komisija ne prekoračuje svoje ovlasti, a zaštita odnosno sigurnost e, okoliša i sigurnost pčela i oprašivača jest nešto čime smo se bavili recentnom revizijom aktivnih tvari što je dovelo do e, produljenja roka valjanosti i odobrenja za acetamiprid. Hvala lijepa. Hvala. U redu. Ne slažemo se, ali sutra je glasanje. Pa ćemo vidjeti koji je rezultat. Sada možemo na iduću temu. iduća tema jest dakle produljenje roka valjanosti odobrenja nekoliko aktivnih tvari uključujući klorpirifos. Radi se o razmjeni gledišta s komisijom. A, gospođa Julike je tu u ime komisije i molimo da nam se obrati po ovom pitanju. Hvala što ste mi dali riječ. Radi se dakle o klorpirifosu i klorpirifos metilu. Oni su odobreni još 2006. godine nakon veoma sveobuhvatnih e, evaluacija. Samo odobrenje tih aktivnih e, tvari jest podložno e, reviziji na razini Europske unije u ovom trenutku da cilj je utvrditi treba li nastaviti dakle s time ili ne. Trenutno odobrenje ističe u siječnju 2020. godine. Nedavno je to produženo u listopadu 2018. uz privolu zemalja članica, kako bismo imali na dovoljno vremena da se završi na europskoj razini revizija. Prema članku 17 uredbe o pesticidima 1107 iz 2019. godine, komisija mora produljiti rok za aktivne tvari ukoliko iz razloga onkraj e, odgovornosti e, e, podnositelja molbe budu ispunjeni određeni uvjeti. U svakom slučaju, ono što želim reći i jest, ukoliko dolazi do kašnjenja za koje nije kriv podnositelj molbe, komisija mora produžiti rok valjanosti, to jest odobrenje. Upravo to smo i učinili. Imamo dakle izvješće procjenu zemlje članice Španjolske koja je kasnija, kasni zbog toga što treba procijeniti i u tu svrhu e, veoma tehničke i detaljne i složene podatke, što će dovesti isto tako do kašnjenja u zakonodavnom smislu. odobrenje se, dakle, mora produljiti na određeno vrijeme kako bi e, se dovršio proces revizije. A tu će se uzeti u obzir svi podaci koji su na raspolaganju. Naravno, tu prvenstveno mislimo na najrecentnija tehnička i znanstvena saznanja. Stručnjaci svih zemalja članica rade na tome, a isto tako i stručnjaci za sigurnost hrane. Nakon što dovršimo znanstvenu procjenu, EFSA će objaviti zaključke, što očekujemo u drugoj polovici 2019. godine. I naravno, na temelju analize tih zaključaka komisija će odlučiti predložili da se obnovi ovo odobrenje ili pak neki drugi korak. Također želim naglasiti sljedeće. Tijekom proteklih godina, kad smo govorili o maksimalnim razinama rezidua u odnosu na klorpirifos, to je smanjeno nakon veoma e, sveobuhvatnih e, revizija 2015. i 2017. godine. Ukoliko se u budućnosti pokaže da postoji dakle potreba za daljnjim e, MRL-ovima. O tome ćemo tek nakon što imamo konkretne prijedloge na stolu. Čuli smo i neka govorkanja po medijima. Ja želim naglasiti sljedeće. Naši znanstvenici gledaju dakle sirove podatke, ne gledaju samo sažetke i u svakom slučaju sve zemlje i, svi akteri, uključujući i EFSU, znaju kako je stanje stvari u smislu recentnih podataka. Za razliku od onoga što je neki put dojam, komisija je predana tome da ukloni iz tržišta one aktivne stvari za koje se ne može dokazati da su ispunjeni kriteriji, strogi kriteriji za njihovo odobrenje. To je bilo sve od mene, hvala. Hvala. Tko se javlja za riječ? I izvolite. Gospodin Rivazi, što se tiče ovog što ste vi rekli, mislim da ne gledamo na isti način stvari. E, mi zapravo ovdje govorimo o zaštiti potrošača i govorimo o e, agenciji kojoj se ne može ništa prigovoriti, ali vrlo dobro znate da postoji istraga E, protiv te agencije upravo zbog pesticida, tako da bi to bio moj prvi komentar. Moram priznati da sam dosta iznenađena s ovim što vi kažete. Klorpirifos je pesticid, on je e, otrovan, znamo da se koristi u većini E, zemalja Europske unije i radi se o jednom od pet pesticida koji se najčešće mogu pronaći u e, voću, povrću i žitaricama. A sada se traži dakle ponovno odobrenje za ovaj pesticid. Španjolska nije dala tražene dokumente na vrijeme i možemo se pitati zbog čega, zašto je Španjolskoj bilo potrebno toliko vremena da procjeni ovaj pesticid. I s obzirom da se radi o državi članici koja kasni, e, vi ste onda dali godinu dana e, više. A znamo da postoji mnogo problema glede ovog pesticida. On je zabranjen u osam država članica. Danska, Finska, Njemačka, Irska, e, Litva, Slovenija, Švedska i Latvija. Zašto su te zemlje zabranile ovaj pesticid? Zato što su se vratili na bruto podatke i na studije koje su pokazale da se radi o pesticidu koji je neurotoksičan, da je e, endokrini e, disruptor i tako dalje. Mi smo napravili test e, na kosi i izanalizirali smo više od 150 vlasi kose ljudi koji žive u Europi u šest europskih država, među kojima država koja je e, kao što je Njemačka, koja je zabranila ovaj pesticid, pa i u Njemačkoj ga možemo još uvijek pronaći u vlasima kose, a znate da e, jedan, da kosa raste jedan centimetar mjesečno, možete misliti kolika koncentracija ovog pesticida se može naći u kosi ljudi koji žive u državama u kojima ovaj pesticid nije zabranjen onda. S obzirom na sve studije koje su došle do zaključka da ono što industrija govori minimizira u potpunosti procjenu rizika i da možete pročitati to u studijama, s obzirom na ove znanstvene dvojbe, traži se od komisije da zabrani korištenje i uporabu dakle, ovog pesticida. Pogledajte evo što se dešava i kod potrošača. Potrošači su sasvim jasno rekli da ne žele više imati proizvode koji dovode do E, problema e, sa toksičnosti, sa e, gubitkom inteligencije i tako dalje. A što vi radite? Pa vi minimizirate rizike. Kada smo smanjili maksimalnu razinu rezidua na prethodnom ovom pesticidu, na voću i povrću, mi smo to uradili zato što smo shvatili da je to opasno, a vi ne želite to smanjiti na maslinama i stolnim maslinama i maslinama za proizvodnju ulja. Mene zaista nije jasno. Zaista mislim da apsolutno ne želite zaštititi zdravlje ljudi. I evo reći ću vam nešto. Znate da će sljedeće godine biti održani izbori. Mi smo oduvijek rekli da smo proevropljani i želimo zaštititi naše građane. Ali vašim funkcioniranjem i funkcioniranjem EFSE vi ugrožavate te e, zaštitu europljana e, za koju smo mi radili godinama. Vi surađujete sa populistima u Europi, imate ogromnu odgovornost. Ako je u osam država članica ovaj proizvod zabranjen, onda iskoristite načelo predostrožnosti, razmotrite sve studije koje su vam na raspolaganju i zabranite ovaj proizvod. Ali ne, ne, vi branite te velike industrije koje proizvode ovu aktivnu tvar. Pa to je stvarno nevjerojatno. Stvarno mislim da ste vi e, su učesnici ovdje. Osam država članica je zabranilo ovaj pesticid, pa valjda postoji razlog zašto. Hvala, gospođo Rivazi. Gospodine izvolite. Hvala u potpunosti se slažem s kolegom Ribazi. I iskreno, od kad sam ovdje, meni je ovo prvi, možda zadnji mandat. Mislim da se e, to načelo mjera predostrožnosti nikad nije dakle primjenjivalo. Radi se nečemu što je teorijska kategorija u europskim institucijama, ali nisam to vidio u praksi. Za mene je važno da se otvaraju upravo ti razgovori o tim temama. Sada je e, pred nama pitanje ovog insekticida s neurotoksičnim efektima, konkretno može biti dakle štetan i po razvoju mozga kod male djece i novorođenčati, to kaže Lancet, dakle najveć, najveća referenca koja je moguća u ovom trenutku. Isto tako e, ima kancerogene efekte, Međutim, shvatili smo dakle da te referentne vrijednosti nitko ni ne uzima u vrijednost. A isto tako i e, štetno je po okoli, što je rekla kolegica Rivazi. A EFSA, dakle, jedini organ Europske unije agencija koja može dati znanstvene mišljenje o tome, ni na koji način ne može konkretno privesti kraju konačno, dakle, ovo svoje znanstveno mišljenje o tome treba li komisija produljiti odobrenje ili ne. Radi se dakle o otrovnim tvarima, radi se o interesu za zdravlje građana, a oni pak o ovome ne znaju ništa, niti im se govori. Ne želim postaviti pitanje komisije jer čini mi se da već znam odgovor. Međutim, možda građani slušaju e, o, moj istup. Konkretno ovo je nešto što se šprica izravno, dakle, na banane, na koru banana i na sve u što se pakiraju e, banane. Ima tu još i drugih, dakle, elemenata koji su neurotoksični i koji su otrovni. I ukoliko sve vas baš brige za to, što da vam kažem, dobar tek. Želi se još netko javiti za riječ? Ako ne, onda riječ vraćam gospođi Julikar. Da, hvala i hvala na ovim istupima. Moram naglasiti nekoliko stvari. Ne podcjenjujem bilo kakav rizik koji postoji. Ono što govorim jest razmatramo tu tvar, to je u tijeku i vrlo ću rado, dakle, sagledati rezultate kad ih dobijem i izvući zaključke na temelju toga nisam pocijenila postojeće rizike. Ni komisija, ni EFSA ne kani na koji način ići na uštrb zaštiti potrošača. To nečemu u svakom slučaju. S druge strane, postoji okvir, postoji zakonodavni okvir koji ne možemo ignorirati. Imamo isto tako i e, načelo predostrožnosti koje se koristi i koristilo se konkretno. Mogu vam dati primjer opći zakon o hrani gdje smo mjerili bisfenol ukoliko vas samo smijem podsjetiti na to. No, kao što sam rekla, čekamo ishod ovog procesa revizije i kad dobijemo rezultate moćemo poduzeti adekvatne korake. Gospodin Rivazi, vi spominjete da se radi o tvari koja je zabranjena u nekoliko zemalja, članica osam konkretno. Mislim da je bilo točnije reći da proizvodi za zaštitu biljki nisu odobreni u nizu zemalja članica, što mislim da je normalno jer ukoliko ne postoji pritisak od konkretnog nametnika, zemlje članice ni ne posežu za odobrenjima, bez obzira na to što se radi o aktivnoj tvari koja je odobrena na europskoj razini. A to je nešto što se može reći za čitav niz aktivnih i aktivnih tvari. Da zaključim. U potpunosti smo odlučni da popratimo ovo mišljenje konkretnim koracima kad nam rezultati budu na raspolaganju. Isto tako naglašavam još jednom, ne podcjenjujemo eventualne rizike i sve ovo što su časti članovi ovog odbora rekli, u svakom slučaju imat ćemo na umu. Mi kao komisija, zemlje članice, a isto tako i EFSA, u procesu izradnje procjene rizika. Hvala, hvala vam. E, ovo zaključuje naš sastanak, a vidimo se sutra ujutro u 9 sati. Svima vam želim ugodnu večer.